Buenas Dobar dan. Evo, nekoliko minuta smo već izgubili. Prema tome, bih prvo željela ispričati našeg predsjednika odbora, on je na putu i malo će zakasniti. Međutim, kako ne bismo dalje čekali s početkom rada sastanka, ja ću preuzeti predsjedanje dok nam se naš predsjednik ne pridruži ponovno. Vi ste već dobili dnevni red. Ako nemate ništa protiv, onda bismo usvojili dnevni red takav kakav je predložen. Današnji naš sastanak se prenosi u živo, kao što znate, a što se tiče jezičnog režima, imamo zapravo sve jezike gotovo naše Evropske unije. Imamo francuski, engleski, italijanski, nizozemski, engleski, španjolski, portugalski, finski, estonski, mađarski, litovski, poljski, bugarski, rumunski, hrvatski. Prema tome, to je danas što se tiče našeg jezičnog režima. priopćenja nemamo nikakva. Ne znam da li će možda predsjednika dođe još nešto objaviti, a sada treći dnevni, točka dnevnog reda je odobrenje zapisnika sa našeg prošlog sastanka, proteklih sastanaka u listopadu. Dakle, ako se slažete, mi bi ih odobrili ovako kako su navedeni u dnevnom redu. I onda odmah prelazimo na onu vrlo zanimljivu točku našeg javnog saslušanja, odnosno savjetovanja, koju smo planirali do pola šest. A to je tema današnjeg savjetovanja modeli suradnje za jačanje položaja poljoprivrednika u lancu prehrambenih proizvoda. S posebnim naglaskom na sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda i time bi odmah tamo mogli odmah započeti sa našim javnim saslušanjem, odnosno e, savjetovanjem, kako bismo stigli još i raspravljati i diskutirati. Dakle, prvo će biti prva tema prvog panela je trenutna situacija i izazovi u sektoru e, mlijeka i mliječnih proizvoda. Tu su nam gosti gospodin dr. Robert Sampieri, direktor Berg južnom, iz Južnog Tirola u Italiji. Nakon toga gospodin William Irwin, predsjednik odbora za mlijeko i mliječne proizvode Alsterskog saveza poljoprivrednika u Velikoj Britaniji. Nakon njihovih izlaganja imat ćemo rundu pitanja, odnosno naš upućenih našim predavačima i sada prvo gospodin Zampieri ima riječ. Izvolite. A, da, nisam rekla, imate 15 minuta. 15 minuta imate na raspolaganju. Dakle, evo, možda je sad neobičajeno da govorim njemački, ako dolazim iz Italije, ali ja pripadam Eh, južnim Tirolcima koji su manjina koja govori njemačkim jezikom u sjevernoj regiji Italije, južnom Tirolu, ali vrlo sjevernom Italiji. I danas vam želim predstaviti našu malu zajednicu i našu malu zapravo u proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvodnja u Južnom Tirolu. Dakle, poljoprivredna proizvodnja u Južnom Tirolu je obilježena time da imamo jako puno malih gospodarstva. Imamo 10.000 malih uzgajivača voća i povrća. Imamo oko 10.000 malih poljoprivrednih gospodarstava koja drže e, stoku i uzgajaju stoku. Dakle, uglavnom je to manje od jednog hektara. To su minijaturna gospodarstva. 20, 10% ih je tako malih. 20% vlasnika tih dobara su već starije od 65, stariji 65 godina, a samo 10% ih je mlađe od 40 godina. A 40% svih naših poljoprivrednih površina su toliko kose, toliko su zapravo strme da imamo stup, kut strmine veći od 30%. Onda vidite kako je to zapravo posebno specifično teritorije koje se jako teško može održavati. I naravno, onda je jasno da se od mlječne proizvodnje u tako udaljenim područjima koji imaju tako puno strmih padina, kao što sam već rekao, ne možete živjeti od proizvodnje mlijeka i mlječnih proizvoda. Kad pogledate šta mi radimo, recimo uzgoj vina sa jednim cijelim hektarom nije baš nešto naročito velik. Zatim voće, uzgoj voća, one relativno poznate jabuke iz Južnog Tirola, to vam je recimo dva i po hektara su vam prosječno velika gospodarstva koja uzgajaju to voće, što isto nije posebno veliko. Kod zelenih površina, samo livada ispaša, imamo pro, prosjeku 7 hektara veličine gospodarstva, isto ne posebno. Mi znamo da je 21 tisuća hektara je zapravo naseljeno u Južnom Tirolu, a otprilike 32% na to ide, 240 tisuća hektara je poljoprivredne su površine. A od toga je 62% su ispaše livade, sa tim, dakle, velikim kosinama, sa tim nagibima, a zatim imamo 8% ih ide za uzgoj voća, 2% za uzgoj vina, a samo 1,5% ide na poljoprivredu i polja. Struktura uzgoja mlijeka i proizvodnje mlijeka je sa 99% organizirana u zadruge u Južnom Tirolu. To se zapravo jako uklapaju naslov našeg ovog, ove naše teme. I on, mislim, oni odlučuju o tome da li će mala gospodarstva preživjeti ili neće. U našem slučaju imamo devet zadruga. Najveća čija zadruga, čiji sam ja direktor, ima pol tisuće članova sa otprilike 200 milijuna kila količine mlijeka koja se isporučuje. A najmanje zadruga u našoj dolini ima 15 članova sa 626 tisuća E, litara mlijeka koje se uopće proizvedu godišnje. Mi imamo oko 800 malih dobara koje 400 milijuna litara godišnje isporučuju za različita mljekarstva u Francuskoj i Njemačkoj. Naravno, to je još uvijek vrlo skromna količina kad gledamo godišnje. A 23% naših dobara ima manje od 10 krava mliječnih u svojim štalama a samo 5% su veliki oni poljoprivrednici, veliki seljaci koje bismo rekli oni koji imaju velike pogone u našim pojmom našim, dakle da kažemo za naše pojmove. U drugim regijama Europe bi se i ti naši veliki još ubrajali zapravo mala dobra. Ali tih 23% koji imaju tako malo krava u svojim štalama, njih recimo i odlikuje da svaku svoju kravu znaju poimence i čitav život zapravo provedu blizu svojih krava, svojih životinja jer ih je tako malo. I prema tome tu postoji vrlo jaka emotivna veza prema vlastitim kravama. Ali postoji tu naravno i kap gorčine jer u zadnjih godina smo vidjeli da je 25% smo naših ukupnih seoskih dobara izgubili. Bili su jednostavno premali i zbog e, one problema na tržištu, koje ću vam kasnije objasniti, probleme s cijenama, nisu mogli preživjeti. Međutim, e, prinos mlijeka po poljoprivrednom dobru je porasla za 60%. Dakle, vidimo da su puno produktivniji. Ali na kraju imamo još uvijek 80 tisuća kila mlijeka godišnje proizvodnje u prosjeku po e, jednom malom dobru. I onda možete točno izračunati koji bi to bio bruto prihod i kako oni teško žive u biti s tim. 2% naših proizvođača su ekologizirani, dakle imaju ekološku proizvodnju mlijeka i oni uglavnom rade za talijansko tržište. Talijansko tržište je doduše veliko, ali njihov ekološki uzgoj udio udio ekološkog uzdjela u njihovom tržištu je relativno ograničen. I stoga je i ova ponuda relativno dobro ide na to tržište, koliko god mala bila. Ovdje vidimo tu grafiku, vidite ono što su od 6,5 tisuća, to je crna linija, 6,5 tisuća naših e, malih dobara, poljoprivrednih dobara koje se smanjilo zadnje godine dok je za isto doba morala recimo proizvodnja porasti s drugim stranima na 27%. Ja sam rekao morala je rasti jer to je bilo u vezi sa našom strategijom opće preživljavanja. Međutim, nije to toliko raslo koliko su nam naši dobavljači zapravo preuzimali od nas. Ovdje imate zgodan izračun troškova. To smo napravili sa Južnotirolskim savezom seljaka u zadnje tri godine. Otprilike se vidi tu nam nedostaje jedna brojka. Tu se vidi recimo kako su izgledali ovi troškovi i prihod i troškovi. Ovdje sasvim lijevo imate prihod cijena mlijeka u Južnom Tirolu koja, koja je zadnjih tri godine u prosjeku iznosila 61,4 centa, ali to bruto uključujući PDV. To je možda vrlo visoka cijena mlijeka za europski nivo, ali u ovom području i sa ovim ekstremno visokim troškovima je upravo ta cijena mlijeka još uvijek prihvatljiva. A zatim vidimo da ovdje imamo onih 7,8 centi, to je ono u žutom što vam piše u žutom dijelu, to je recimo prihod iz prodaje životinja. Na desnoj strani vidite oni troš rashodi sa malo manje od 60 centa, 59,9 centa i tu razlikuje se između 47,5 centi po kili produkcijskih troškova i 12,4 centa po kili to je, su otpisi. Kao što vidite, vrlo mala je zapravo marža naša, za vrlo mali je, mala je dobit. Imamo 1,5 cent po kilogramu čiste dobiti. Dakle, barem pokrijemo troškove a to da bi nam sustav ostao u ravnoteži, a dobit je minimalna, kao što vidite. Ovdje je vrlo zanimljiva jedna fotografija, vidite snimku kako izgleda ovom planinskom području prikupljanje mlijeka. Evo, možete zamisliti, mi svakog dana prikupljamo mlijeko. Samo moja mala zadruga svakog dana prevali 4000 km u planinskom području sa više od 1000 zaustavljanja. I to tako bez obzira kakvo vrijeme bilo, što god padalo s neba i to tako sedam dana u tjednu. Ali veća racionalizacija prikupljanja mlijeka i mliječnih proizvoda više nije uopće, nije moguća. To znači kad ne bismo dva do tri dana prikupljali mlijeko, onda bi naši članovi morali proširiti svoje skladište posebno za mlijeko kod kuća, a tih novaca nemaju jer to su naravno posebni uvjeti pod kojima se mlijeko može čuvati. Prema tome, vidite ovo svakodnevno prikupljanje mlijeka daje veliku prednost našim potrošačima, jer to je apsolutno svježe mlijeko. Ali s druge strane je trošak prikupljanja tog mlijeka i opće te proizvodnje zbog toga tim veći. A sada da vam pokažem koje su naše jake snage, a s druge strane vidite izazovi. Ovdje vidite u našem sustavu zadruga moramo reći da imamo vrlo visok stupanj obrade. 90% našeg mlijeka se prerađuje jogurt, sir, mascarpone ili maslac. I mi imamo sjajan imidž što se tiče naših proizvoda i kvalitete naših proizvoda i vrlo smo jaki na regionalnom tržištu. Naravno, ne može, mi, teško je jasno, ali uopće očuvati cijelu paletu naših proizvoda na regionalnom tržištu, a i opće je teško u Europi zamisliti da se na regionalnom tržištu može zadržati ukupna paleta proizvoda, ali evo za sad još ide. Vi ste već čuli da smo mi organizirani u zadruge ali te zadruge daju i puno dodatnih usluga, recimo savjetovanje, daljnju edukaciju, stručno usavršavanje, zastupanje interesa i tako dalje. Dakle, sve ono što pojedinac ne zna, ne može ili nema novaca da plati, to mu radi zadruga. S druge strane, imamo sve one izazove s kojima se nosimo. Tu imamo prvo zahtjeve trgovaca i cijele trgovine živežnim prehrambenim artiklima i hranom. Kao što vidite, glavni zahtjev je uvijek održivost vi znate da je proteklih godina taj pojam održivosti nažalost postao pojam koji donosi puno straha za naše seljake. Seljak se boji održivosti. Održivost je uvijek za njegovim očima vezana za visoke troškove. I sad možete zamisliti jasno da je potrošač u gradu ima relativno romantičnu predođbu života u ruralnoj sredini tamo na selu. A seljak s druge strane sa svojim okvirnim mogućnostima, to jest više kazano nemogućnostima i ograničenjima, njemu je užasno teško i boji se održivosti. Kako će to platiti? Na pogotovo ovakvim izoliranim planinskim područjima, kako će tu to izgledati? Vi morate, dakle, više tisuća seljaka uvjeriti, morate naći financijska sredstva i morate brzo djelovati, a ne sporo, kako bi nešto uspjeli postići. Ako bi recimo kod nekakvog predratnika ili vođe nekakvog e, ili nekakvog seljaka koji ima vlastito dobro ima više od 70 godina, kako ćete njega uvjeriti u kvalitete održivosti, kako ćete njega uvjeriti da treba investirati ono malo novaca što ime u održivost. Iako smo svi svjesni da je to nužno i da se moramo uskladiti. Dakle, mala dobra poljoprivredna dobra u planinama su vrlo bitne jer vidite, ne samo ako ste turist ili alpinist ili šetač ili skijaš koji dolazi tamo i želi vidjeti jedan njegovani pejsaž, njegovanu prirodu, nego je to vrlo bitno za opstanak tih alpskih područja. I naravno mala, dobra i mali poljoprivnici koji tamo žive su tu nužni. Moraju ljudi živjeti tamo da bi održavali tu prirodu i tu ravnotežu. Mi imamo ekstremno visoko stupanj recimo dobrovoljnih radnika i naše udruge žive na selima upravo od svih tih malih seljaka koji tamo žive, koji nisu otišli, nisu pobjegli u gradove, ali su sve starije, a ta socijalna recimo struktura je jako bitna i kako je očuvati. Mi kao zadruga imamo recimo ograničene isto ruke i tu imamo problema. Nemam, nismo dovoljno orijentirani na tržište, to je jasno. Jer vidite, mi ovdje ne možemo reći kao velika privatna mljekarski pogon, da kažemo da sada je išlo dobro, a od sada ćemo zaustaviti da to sve obnovimo da bude još bolje. Ne, mi ne možemo tako gledati. Mi moramo recimo prvenstveno ići na ruku našim članovima, prikupljati njihovo mlijeke, a ne ići na neke velike reforme. I vidite recimo da koliko je skuplje naše mlijeko zbog toga. A sada, naši članovi su vlasnici svog zemljišta, svojih malih dobara. I što to znači? To znači da oni smatraju da oni zapravo ne razmišljaju o tome što će biti iduće godine, a najmanje što će biti za pet godina na tržištu i onda je uvijek problem s njima raditi. Kad pogledam našu za drugu koja ima 2543 članova, a imamo svake godine 2 do 3% članova manje gubitak članova. To je 70 do 80 različitih poljoprivrednih dobara i to već zadnjih deset godina tako ide da nam se svake godine umanjuje broj članova. Na prvi pogled ne zvuči zabrinjavajuće, a kad pogledate to deset godina kontinuirani trend, onda, vas, onda je jako zabrinjavajuće. Ovdje vidite našu proizvodnu paletu, sve što radimo i e sada nešto da govorimo o onim slabostima koje imamo. Naše slabosti prvenstveno izvoz. Mi smo za izvoz jako loše opremljeni. Ne, vidite ovdje 13% ovdje recimo negdje izvozimo, ali od toga 75% ide u zemlje Europske unije, a 25% u treće zemlje izvan unije. I tu naravno dolazimo do ogromnih problema pogotovo recimo registracija svih e, proizvoda, odnosno mjesta gdje je nešto proizvedeno, posebno u Kini problematično. Zatim problem je dodatne certifikacije pojedinih proizvoda, na primjer Brazil. Zatim imamo vrlo opsežne i, širok i velike dokumentaciju koja se treba za izvoz E, pripremiti, a to je nama jako teško i veterinari, i ovjereni dokumenti i sve ostalo. A zatim mm, problemi sa carinom i vi znate da je to posebno recimo kad radimo sa kinom teško. Evo dolazim i do zadnje moje, mog slajda. Postoje jasno i različiti savjeti ili poticaji za koje se bih vam ovdje zapravo podijelio s vama. Prvo što bismo mi željeli da se postigne, da se uvede operacionalni program za proizvodnju mlijeka u planinskom području prema uzoru na one kakav imamo zapravo uređenje tržišta za voće i povrće, kao što je to u novom nacrtu ZPP-a predviđeno. Ali, naravno, sa jednom financijskim minimalnim plaćanjem koje je obvezno za sve zemlje članice. To je naš prijedlog. Drugo, željeli bi da se pruži učinkovita pomoć kod ulaska na tržišta trećih zemalja sa našim proizvodima i da nam pomognete ukloniti sve administrativne i ostale prepreke. Zatim, htjeli bi da se pripremi jedan i da se stvori jedan proračun za sve moguće znanstvene istraživanja na području poljoprivrede kako bi se naši proizvodi inovirali i kako bi se dale bolje recimo informacije našim potrošačima i kako bi na kraju krajeva zahvaljujući ako hoćete i znanstvenom razvoju bolje prodrli na različita tržišta jer vi znate da su naši poljoprivrednici koji jedno i vlasnici svog zemljišta jako teški i kod komunikacije i kod investicija i kod recimo informacija za potrošače. I na kraju trebali bi uzeti u obzir specifičnosti ovih planinskih područja i dati im dodatne sredstva iz poljoprivrednog proračuna kako bi se izvršila strukturna usklađivanja sa zahtjevima modernih potrošača. Jer vidimo da su ovdje ogromni troškovi za održivost i za dobrobit života koje treba jasno pokriti. Mislim da sam ostao koliko toliko u okvirima vremena koje mi je dodijeljeno, a vas molim e, štovani zastupnici, da sve ovo što smo iznijeli si prihvatite ozbiljno i da razmislite o tome, jer mislim da je u budućnosti, neposrednoj budućnosti, u pitanju preživljavanja naših seljaka i proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u izoliranim planinskim regijama Evropske unije. Hvala lijepo, gospodine Sampjeri. Bilo je to vrlo zanimljivo kako se to dogodilo i po kojem modelu surađujete. Takve slučajeve i mi imamo, no međutim Vjerovatno ćemo moći ojačati e, položaj poljoprivrednika uz ove prijedloge koje ste vi sada dali. Sada ćemo čuti gospodina Irvina koji je e, predsjednik odbora za poljoprivrednike u Usteru. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja se zovem William Ervin i e, ja sam na čelu jednog poljoprivrednog gospodarstva u Sjevernoj Irskoj. Mi imamo mnogo takvih slučajeva upravo u e, mliječnoj industriji gdje se naše mlijeko e, proizvodi, a kasnije obrađuje u Irskoj. Sada ću vam dati jedan kratak e, pregled situacije u Sjevernoj Irskoj u prvom dijelu, a poslije ću govoriti o budućnosti ove e, proizvodnje mliječnih proizvoda u Sjevernoj Irskoj i izazovima s kojima se suočavamo. Kao što svi u ovoj prostoriji već znaju, postoje e, određeni vremenski rokovi za Brexit. Tu smo dosta napredovali. Što se tiče Brexita, donesene su određene odluke, e, no dosta dosta frustrirajućih odluka je doneseno e, za poljoprivrednike koji e, se moraju suočiti sa ovim novim razdobljima koje e, proizlaze iz Brexita i moraju vidjeti na koji način će to funkcionirati na terenu. Nadamo se da ćemo za nekoliko mjeseci napokon do imati sporazum, da će Ujedinjeno kraljevstvo se dogovoriti sa Europskom unijom o konačnom dogovoru i da će Westminster parlament to odobriti dakle u narednih nekoliko mjeseci. Ovdje možete vidjeti i slajd na kojem prikazujemo različite scenarije za trgovinu, buduću trgovinu. Jako teško je odrediti bilo kakve rokove za sve ovo što je e, prikazano na e, slajdu, ali se nadamo e, da će do sporazuma doći. Političari su nam barem to rekli i poljoprivrednici kao i proizvođači mlijeka se nadaju da ćemo uskoro imati sporazum za poljoprivredne proizvode i mliječne proizvode, naročito oni koji se proizvode u blizini granice. Ono o čemu se dosta razgovara je i, e, su i zaštitne mjere ovog sporazuma za Sjevernu Irsku. E, ako ne dođe do e, sporazuma, mi ćemo se suočiti sa raznoraznim problemima u ovoj poljoprivrednoj grani industrije zato se iskreno nadamo da će nam neki potencijalni sporazum omogućiti daljnu proizvodnju i preradu naših proizvoda. E, također postoji i načelo najpovoljnije e, nacije za proizvodnju, dakle Svjetske trgovinske organizacije i e, to je načelo koje će se vjerojatno primjenjivati ukoliko ne dođe do sporazuma. E, no sve to će predstavljati ogroman šok za poljoprivrednike, za proizvođače e, mliječne industrije i za uzgajivače e, peradi. Dok se sve ovo događa, interna politika u Sjevernoj Irskoj je u takozvanom zastoju jer naša vlada još uvijek nije uspjela e, iznaći odgovarajuće rješenje. I za sad smatramo da naši političari moraju e, nam omogućiti da mi kažemo ono što imamo za reći jer se oni za nas ne zalažu dovoljno. Moramo vidjeti što će biti sa našim isplatama koje bi trebale ostati na istoj e, razini za 2019. i 2020. godinu, a nakon toga će se ta isplate smanjivati u narednih sedam godina e, od 2021. do 2027. i e, to više neće biti povezano sa zemljištem, sa ekološkim zahtjevima, poboljšanjem kvalitete vode i svim onim što je pregovarano u okviru takozvanog zelenog Brexita, a ova plaćanja predstavljaju e, barem 70% e, prihoda poljoprivrednika, što znači da je to za nas ogroman problem. I e, moramo vidjeti na koji način možemo iznaći održiva rješenja za poljoprivrednike koji su kod nas. granica između eh, sjeverne Irske Irske je eh, duga 310 milja, imamo više od 30 tisuća ljudi koji svakodnevno prelaze tu granicu, 80% eh, te granice se koristi za manja poduzeća. A isto tako imamo 40% trgovine E, za e, hranu i piće koje se obavlja upravo u tom prekograničnim e, područjima. I sve to je dakle važno za prerađivačku industriju Sjeverne Irske i htjeli bismo omogućiti da naši proizvodi i dalje dolaze do europskog tržišta. 26% mlijeka Sjeverne Irske odlazi u e, Republiku Irsku gdje se prerađuje. E, to je ogroman e, postotak i predstavlja 9% opskrbe mlijekom Republike Irske. A nakon toga to mlijeko se može naći u našim vrlo poznatim likerima, ali prije toga nekoliko puta pređe granicu. Ovdje možete vidjeti objašnjenje kako smo došli do tako velike količine mlijeka koje se prerađuje u Irskoj. Možete vidjeti kako je to izgledalo prije 20 godina. E, na samom vrhu ove tabele vidite da se tu nalaze Kina, e, Nove Zeland, Indija koji su u dosta e, povećali svoju proizvodnju kao i e, Sjedinje američke države, a pri dnu imate Njemačku, Republiku Irsku, Francusku i Ujedinjeno kraljestvo koje nije povećalo do te mjere proizvodnju mlijeka ili se oslanja na neke druge proizvođače. E, a samo tržište mliječne industrije se smanjuje i to je dovelo do toga da smo mi proizvodili 50% više mlijeka u posljednjih 20 e, godina i uglavnom je taj suficit e, proizvodnje se koristio za izvoz ili za prerađivačku industriju koja je dakle preuzimala taj višak. Na samom vrhu ovdje e, ovog grafikona možete vidjeti našu maksimalnu proizvodnju u posljednjih e, posljednjih nekoliko godina i kao što možete vidjeti e, u sjevernoj Irskoj je proizvodnja dosta konstantna za razliku od proizvodnje u Republici Irskoj, u Irskoj Republici i možete vidjeti dakle e, ovdje profil proizvodnje mlijeka u e, sjevernoj Irskoj. Vidite koje su to količine i e, koja su vremenska razdoblja. Na koji način sada možemo ojačati poljoprivrednike u Sjevernoj Irskoj i zadruge, naročito imajući u vidu i Brexit. U Sjevernoj Irskoj imamo dosta proizvođača koji su u zadrugama, kao i poljoprivrednih gospodarstava koje proizvode otprilike 30% e, mlijeka u e, Sjevernoj Irskoj. E, također imamo proizvođače sira. 8% te proizvodnje odlazi na tržište Ujedinjenog kraljevstva i e, jasno je da su to sve tvrtke koje će imati problema sa Brexitom, naročito ako se bude radilo o takozvanom hard Brexitu. Imamo isto tako i e, Lakeland Diaries, e, imamo i proizvođače mlijeka koje surađuju sa američkim tvrtkama i koje izvoze te proizvode kasnije u e, Europsku uniju. Upravo ova tvrtka 20, proizvodi 28% mlijeka u sjevernoj Irskoj, proizvodi također i mlijeko u prahu, izvozi ga u Irsku i Lak Patrick zadruga proizvodi 20% mlijeka u Sjevernoj Irskoj. Dakle, kao što vidite, radi se o visokim postocima. Imamo i zadruge koje proizvode nešto manje postotke. E, Five Mill Town, i druge koje proizvode mlijeko i za bolnice. I Stratroj zadruga. Što se tiče Lakeland zadruge, 90. godine je osnovana ta zadruga fuzijom dvije manje e, zadruge i 1994. godine nakon deregulacije ove dvije zadruge su postale jedna i izravno su surađivali sa poljoprivrednim gospodarstvima i postali su jedna od vodećih zadruga za proizvodnju mlijeka u Sjevernoj Irskoj. Oni su također počeli i suradnju i sa drugim zadrugama koje su tek nedavno osnovane, tako da imaju velik, dio, velik udio na tržištu. Ovdje možemo vidjeti kako se razvijela ta zadruga tijekom godina. Dakle, od 90. godina kada je došlo do spajanja dvije zadruge pa sve do 2002. E, godine kada ta zadruga otkupila e, Bailey Foods e, i tada je uložila e, dosta financijskih sredstava upravo za proizvodnju mlijeka. Nakon toga se ta zadruga spojila sa drugim zadrugama, kao što je na primjer lag Patrick zadruga i Beli Rochein. I svi dioničari su to e, jednoglasno prihvatili. Samim tim ova zadruga je proširala svoje aktivnosti i prešla je također na proizvodnju e, jogurta. Nakon što je Lak patrick e, zadruga prešla u ovu zadrugu, e, počeli su proizvoditi dvije i to, to je značilo da je u jednoj, u jednoj zadruzi postoji ogroman broj proizvođača, pol tisuće proizvođača mlijeka iz Lakelanda i 848 iz Patrika. E, ovo je, patrik je vrlo poznata e, marka e, koja proizvodi i mlijeko kao i mlijeko u prahu za bebe. Što znači da sada kapacitet e, proizvodnje mlijeka u sjevernoj Irskoj ogroman, a to ne bismo sigurno mogli moći postići da e, nije bilo spajanja ovih zadruga. 23. E, listopada 2018. godine predložen je novi predlog dioničarima E, da se spoji 3200 e, mliječnih e, proizvođača u ovu novu zadragu Lakeland Patrick I to je bila dobra vijest za te proizvođače. Dioničari su ipak imali podijeljena mišljenja jer su E, izvorni dioničari iz Lakelanda imali 73% e, zadruge, a Lake Patrick samo 27%. To je bilo dogovoreno za vrijeme spajanja ove dvije zadruge. Lakeland e, mljekara u Sjevernoj Irskoj zapošljava 225 osoba u New E, i u posljednjih pet godina su uložili 27 milijuna funti u ovu industriju i surađivali su sa drugim e, zadrugama prekogranično, a izvoz iz e, Sjeverne Irske godišnje iznosi otprilike 170 milijuna fonti sa fokusom na afričko tržište, azijsko tržište kao i bliski istok. Molim vas samo da privedete kraju ovu prezentaciju. Evo samo još e, par riječi o izazovima s kojima se suočavamo. Mi se e, borimo sa održavanjem e, cijena. Prošle godine je to bilo 29, a sada prešlo na 79 i vrlo mi pokušavamo što veći dio tog novca e, dostaviti poljoprivrednicima. A kao što sam rekao, plaše nas i e, rezultat e, Brexita. Trebamo vidjeti na koji način ćemo zadržati i zaštititi našu poljoprivrednu industriju kao i prerađivačku industriju. Hvala vam najljepša. Gracias, señor Irving, por su intervención. Eh, saludar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 Hvala gospođo predsjedateljice i hvala dragi kolege. E, kao prvo, e, želio bih e, pozdraviti dva govornika. Ovo što ste rekli je izuzetno zanimljivo, naročito ono što je rekao gospodin Zampjeri. Imam nekoliko e, primjedbi u odnosu e, na proizvodnju mlijeka u planinskom predjelu. Ja dolazim iz e, planinskog vulkanskog područja iz Zasora i tamo postoje poteškoće u odnosu na proizvodnju. Dakle, pitanja koja ste pokrenuli su za mene izuzetno relevantna. U mojoj regiji suradnja poljoprivreda pre, kao e, zadruga e, naglašava u koliko mjeri su te strukture važne kako bi se obranio položaj poljoprivrednika jer e, na taj način se zapravo slabosti na individualnoj razini udrugom, udruživanjem gube i na taj način poljoprivrednici pružaju otpor i uspijevaju preživjeti postoji trenutačno, kao što znamo, zazor od mlijeka i mliječnih proizvodnja, proizvoda i od toga naročito pate planinska područja, te smatramo da je potrebna i jedna adekvatna primjerena potpora takvoj proizvodnji. Dakle, sada smo u jednom ključnom trenutku, razgovaramo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike, pa me zanima što vi mislite o zakonodavnim prijedlozima e, koji su na dnevnom redu. E, kako oni odgovaraju izazovu koji je pred mliječnim, mljekarskim sektorom? Hvala gospodin Luazo, ali molim vas ne više od dvije minute. Hvala, zahvaljujem govornicima. Puno toga smo čuli o Irskoj, međutim, kao i u, nažalost i u Francuskoj, kao i u drugim e, državama članicama, taj sektor je u poteškoćama i brojni e, mljekari više ne mogu živjeti od, e, svojih, od svojih proizvodnje. E, govorili smo o tome koliko to košta 10 milijuna eura e, na godinu. E, dakle, sve veći se pritisak vrši na proizvođače mlijeka. 10 milijardi eura po nekim sindikatima na godinu na razini Europske unije. Danas, kao što znamo, zajednička poljoprivredna e, politika samo služi i e, štiti interese velikih proizvođača, a ne malih poljoprivrednika. Poljoprivrednici su zapravo jedini koji e, gube novac proizvodeći svoje proizvodnje i to upravo čujemo od poljoprivredna došli smo do 450 eura na 1000 litara i to stvarno nije dostatno. Postoje naravno e, mogućnost e, potpora i e, mnoge udruge postaju nezavisne udruge OP, kako ih zovemo, zašto? Kako bi se bili konkurentni u odnosu na e, velike proizvođače. Traži se e, potpora za zadržavanje e, stoke u planinskim područjima zbog toga što to košta 130 eura više takvo mlijeko, tako proizvedeno mlijeko od onog na planini koji košta 100 eura na 1000 litara. Na 1000 litara, dakle, pitamo vas koji su vaši odgovori na ova pitanja i ove probleme. Hvala gospodin Des. Hvala lijepo. I hvala našim predavačima na ovim prezentacijama. Mislim da oba, za oba naša referenta imam isto pitanje. Koliko je u Južnom Tiralu s jedne strane plaćanje prema prvom stupu po hektaru za ozelenjavanje površina, a isto pitanje i našem referentu iz Sjeverne Irske. Mi smo u Njemačkoj zelene površine izjednačili prije nekoliko godina sa e, poljoprivrednim površinama. Dakle, 1,6 milijarde smo prebacili onda se jednog na zelenu površinu. To je jako naravno koristilo svima u sektoru mljekarstva, njima treba ispaša, to je jasno. I sad pitanje gospodinu Camperiju iz Južnog Tirola, šta bi se tu moglo učiniti? Jel bi mogli zamisliti da se recimo za visoke ove troškove prikupljanja i transporta na, za računa još neki dodatak u cijeni kako bi se tu malo izjednačilo za, za, za proizvođača nešto. A drugo, recimo, ne znam da se slažete, ali mislimo da su previsoki zahtjevi na području zaštite dobrobiti životinja, ali kao i održivosti okoliša jer to će lakše recimo velika dobra i gospodarstva i velika poduzeća nam zapravo cijele kombinati na selu lakše ispuniti. A mali to ne mogu jer mali nemaju taj kapital. Kad bi to morali sve provoditi čak i u Bavarskoj mali bi propali. Oni recimo nemaju čak ni površine, ne samo što nemaju novaca, nego nemaju ni površine da izgrade sve objekte koji su potrebni da bi se poštivale sve recimo zahtjevi za dobrobiti životinje tako dalje. Tako da mislimo da je to malo previsoko, preveliki zahtjevi za male. Puno hvala gospodinu Zamperiju koji nam je opće ukazao na to kakva je opasna situacija i koliko je u pitanju preživljavanje malih na poljoprivrednika uopće u neposrednoj budućnosti koliko je to ugroženo. Ja znam recimo ja u Bavarskoj sam e, predvodim neke zadruge za proizvođače mlijeka i mliječnih proizvodnje i znam, slažem se s njim apsolutno i mislim da moramo propise mijenjati da bi oni imali šansu da prežive i smanjiti im zahtjeve. E, hvala što ste me zamijenili. Malo časa sad dajem riječ gospodinu Maginas. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala e, prethodnim govornicima. Htjela bih znati zašto to e, ovdje govorimo o Brexitu, o e, Sjevernoj Irskoj, tu se radi o e, posebnim pitanjima i pitam se zbog čega smo čuli sve ove detalje. Dakle, kao prvo, što se tiče proizvodnje u planinskim područjima, htjela bih znati koji je postotak obiteljskog prihoda koji dolazi od proizvodnje mlijeka. Ako se radi o vrlo malim gospodarstvima, onda je to sigurno izuzetno vasno u ekosustavu. Međutim, pitam se E, u kolikoj mjeri to utječe stvarno na prihode. Radi li se o velikom utjecaju ili ne? Druga stvar koju sam primijetila u vašem izvješću rekli ste da puno poljoprivrednika ima više od 60 godina. Imamo li sada novu generaciju koja dolazi i koja će se nastaviti baviti e, tom poljoprivrednom aktivnošću? E, vjerujem da to nije obvezatno slučaj, pa upravo zbog toga se pitam kakve bismo programe mogli osmisliti kako bismo ohrabrili mlade e, koji e, imaju i druge e, mogućnosti i dakle kako ih potaknuti da izaberu upravo poljoprivredu. E, što se tiče situacije u Sjevernoj Irskoj, tu se slažem s govornikom e, ravno da bismo voljeli da se nastavi proizvodna mlijeka, e, da imamo proizvodnju kao što imamo danas, da nema granica, da nemamo regulatorne prepreke za proizvodnju mlijeka. Slažem se s vama da trenutačno u Europi imamo jednu prazninu, političku prazninu i u Sjevernoj Irskoj i sigurno ćemo o tome tome dosta čuti ovaj tjedan jer ćemo dosta govoriti o Brexitu. E, htjela bih vas upitati e, ko je zabrin jeste li sigurni da e, Ujedinjena kraljevina brine o e, običnom građaninu Irske. E, ja e, znam kao predstavnica Irske da moramo sve učiniti kako bi smo čuli građana, ali pitam vas, je li vi stvarno mislite da se vas dovoljno čuje gospodin Andrije? Hvala gospodine predsjedatelju i hvala ovim govornicima i primjerima koje smo čuli. Imam pitanje u odnosu e, na e, gospodina Zampjera e, Što se tiče proizvodne mlijeka u planinama, u planinskom području, je li smatrate da se ovdje radi stvarno o dovoljno specifičnim problemima. I sada se dolazim na pitanje regulativa vi ste već govorili o, mljekarstvu, govorili ste i o, ali znamo također da e, su postale mjere i za povrće i za voće. Dakle, to postoji za povrće, postoji za voće. Želite li takvu oznaku e, i e, za mlijeko? Dakle, radi se o jednoj e, dakle e, svijet. Svjetska trgovinska organizacija se bavila tim problemom. Radi se, ako imamo stvarno ovako veliku krizu, krizu ovako velikih razmjera, e, jesmo li sigurni e, da e, onda možemo stvarno uključiti i Svjetsku trgovinsku organizaciju? Zašto? Zato što treba komisiji dati mogućnost da se bavi rješavanjem ove krize na najfleksibilniji način da možda da se koristi svi svim e, mogućim e, sredstvima, svim alatima, e, privatno skladištenje, javno skladištenje, različite oznake u odnosu na izvoz, ali treba naravno intervenati i na razini cijena. Sve su to alati koji mogu omogućiti komisiji da učinkovito reagira i da se ne nađemo u istoj situaciji u kojoj smo se našli u prošlosti. Također vam zahvaljujem što ste govorili o zadrugama. Ja se slažem da je to jedan od ključeva od, za preživljavanje malih gospodarstava i to je nešto što ćemo sigurno staviti u izvješće Svjetske trgovinske organizacije, a o tome ćemo govoriti za nekoliko tjedana. Hvala, gospodin Agnio. Hvala. Što se tiče Sjeverne Irske, Mislim da ste rekli da imamo 30 tisuća putovanja e, preko granice. Međutim, kada smo prije deset e, godina prelazili Temsu u Darfurtu, morali ste stati i platiti naknadu za to. A danas je situacija sasvim drugčija. Jednostavno možete proći bez ikakvih e, E, prepreka i na nebu imate droma koji to vidi i podobijete kasnije e, kući za to e, morate platiti naknadu internetom. Dakle, nema razloga zašto to ne bismo imali istu takvu situaciju danas. Dakle, takve naknade se kontroliraju drugdje, sve je to moguće, tehnologija za to postoji, pa možemo to koristiti i ovdje ti koji se mogu time baviti mogu biti ovlašteni e, gospodarski e, subjekti i oni e, to mogu činiti isto kao što to čine poljoprivrednici. A što se tiče uredbe Europska unija ima nešto što se zove uzajamno priznavanje standarda sa državama koje su izvan Evropske unije. Nema nikakvog razloga zašto se ne bismo koristili takvim sustavom uzajamnog priznavanja između Irske i Sjeverne e, Irske. Dakle, tu se ne radi o problemima koje se ne može premostiti. Hvala i hvala na ovim dvijema prezentacijama. E, ovo je jedan od velikih izazova koji je pred nama, pred nama e, kao društvom i to ne samo u poljoprivrednicima. E, dakle, ljudi proizvode hranu i e, hrana je visoke kvalitete, međutim moramo biti sigurni da oni koji proizvode tu hranu mogu od toga živjeti. E, to je moguće e, preko zadruga, to je sigurno kada se ljudi udruže i vidjeli smo određeni uspjeh u takvom modelu. Ja sam o tome već u prošlosti govorio na odboru i u nekim slučajevima spomenuo sam poduzeća kao Glambija jer pitanje koje se postavi to je e, ako ste u kuću doveli mačku da ulovi miša, hoće li ta mačka toliko narasti da će postati opasna čak i za vas i upravo je to problem sa ovim e, firmama. E, ako e, ove e, firme stave milijardu eura na, u farme u Luksemburgu samo da bi smanjili porezni račun, onda mislim da smo tu dobili stvarno preveliku mačku koja postaje opasnost i koja je opasnija za nas nego miša. Dakle, ovaj novac dolazi od nekog, dolazi od nas, a sada se nalazi u nekoj nepostojećoj firmi u e, Luksemburgu gdje uopće nema zaposlenika, ne koristi nikom, u svakom slučaju ne poljoprivrednicima. Hvala. Dobar dan, gospodine predsjedatelju, gospođa Rebjero. Kao prvo želim zahvaliti svima onima koji su uzeli riječ do sada. Htjela bih postaviti jedno pitanje jer ovo je nešto što me izuzetno zanima jer parlament bi stvarno trebao osnažiti e, situaciju poljoprivrednika jer to je stvarno najslabija karika u e, lancu opskrbe hrane i lancu prehrane. E, ja vrlo dobro poznajem planinsko područje jer ja dolazim iz jedne vrlo periferne planinske regije i 28 e, centima po litri. To je onoliko koliko se plaća mlijeko i znam da je zbog toga situacija tamo izuzetno teška. Pitam se u kolikoj mjeri ovaj model zadruga može doista osnažiti e, situaciju e, poljoprivrednika tako što bi se povećala cijena E, imamo li neke mjere koje idu u tom smjeru e, i kako odgovoriti na e, distorcije tržišta koji projekti postoje na razini Europske unije za mljekarski sektor Konačno smo uspjeli e, dobiti jedan program potpora e, za e, mljekarski sektor kao ono što je učinjeno u Kanadi i to nam je omogućilo da povećamo cijenu mlijeka koja se plaća poljoprivrednicima. Gospodin Vajca, hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo htio bih postaviti jedno pitanje. Kažete, gospodinu Ajrinu, Rekli ste e, da je proizvodnja kod vas e, povećana za 10%, za 10% posljednjih 10 godina. Možete nam reći kako ste to uspjeli učiniti i je li to održivo gospodarski govoreći? A drugo pitanje e, je... Druga stvar, dva pitanja za kolegu Zampjerjeva koji je problem zapravo sa održivosti kod južnotirolskih seljaka? Meni je ta zemlja dobro poznata, taj kraj. Sad ne vidim uopće zapravo što tu trebate puno popraviti da budete održivi. I mislim da razlika između njih i klasičnih ekoloških uzgoja nije velika, jer oni su sami po sebi već ekološki održivi. Druga stvar, kako izgleda to sa poticanjem investicija iz drugog stupa? I da li Južni Tirol koristi ta sredstva? I da li po vašem mišljenju tu postoji mogućnost da e, seljanke i seljaci ne samo kod skladištenja mlijeka nego i kod dobrobiti životinja dobiju dodatne potpore. Slažem se s vama, za to su naravno potrebne neke investicije i to je skoro nemoguće malim seljacima platiti. Ali kako to onda izgleda sa vašim investicijskim poticajima kod vas? Hvala sad gospodin Kaputo. Hvala Ja bih e, se prvo zahvalio našim referentima koji su nam ovdje dali zaista da kažemo dubinske i opsežne informacije o tom sektoru u svojim krajevima. U Italiji je sektor mlijeka i mliječnih proizvodnje isto tako jako važan sektor, međutim tu postoje i tisuće različitih eh, selskih dobara, poljoprivrednih gospodarstava koje su odustala tog posla i zapravo nestali jer im jednostavno nije bilo moguće preživjeti sa cijenama otkupa koje kakve postoje u tom sektoru. E sad mene zanima, gospodine Sampjeri, da mi kažete, ne biste li trebala ponuda tu se više koncentrirati na tom sektoru kako bi se postigla ona kritična masa i mogla ponuditi onda i odgovarajuća cijena? Ili barem donekle iz... To je jedna od mogućnosti sigurno. Međutim, mislim da to zapravo neće pomoći da izađemo iz ove velike krize. Nije dovoljno. Mislim da trebamo sasvim drugačiji pristup zauzeti i strateški razmišljati. Stoga sam htio znati kako e, vi recimo vidite, šta, mislite o tom geografskom, pa da se daju oznake geografskog podrijetla kod mlijeka? To je jako sporna tema, da se označava, dakle, geografsko podrijetlo kod svakog mlijeka. Neke zemlje su vrlo kritične prema tome, jer to je, naravno stvara velike troškove kod sljedivosti proizvoda. Međutim, ne bi li to bio i izlaz da se, recimo, ovisno o tome, zahvaljujući tome, postigne puno, puno kvalitetnije kvalitetnija ponuda i veća kvaliteta proizvoda. I to bi vam možda mama mogla ići na ruku. Hvala lijepo. A sada gospođa Mison iz Europske komisije, jer mislim da smo iscrpili sva pitanja iz redova zastupnika. Europska komisija, izvolite. Hvala lijepo, hvala. I dobar dan svima u dvorani. Da počnemo prvo sa čestitkama ovom odboru da je organizirao ovu vrlo zapravo pravovremenu raspravu i ovo saslušanje, odnosno savjetovanje o ovoj temi koja je stvarno na pravom času došla. Hvala, dakle čestitke odboru. A pogotovo je to dobro kad se o tome raspravljamo u kontekstu Brexita, jer je to jedno od ključnih pitanja. Istina je da kroz suradnju poljoprivrednika pojačanu suradnju s poljoprivrednika mogu zapravo odlučujuće ključne korake oni postići učiniti prema zapravo boljoj poziciji i svoje u cijelom lancu. Jer vi znate da samo 64% ukupnog e, prikupljanja mlijeka ide preko zatruga. Drugim riječima 36% prikupljanja mlijeka u EU nije u rukama zadruga i su zakonodavce, dakle Europski parlament i Europsko vijeće su odlučili prije otprilike deset godina da se nešto mora učiniti kako bi se taj postotak koji nije pokriven zadrugarskim organizacijama umanjio i kako bi se dakle sve to pokrili. Počeli smo sa 2012. takozvanim mliječnim paketom u kojem ste vi farmerima stavljali na raspolaganje čitavu seriju alatke koja im je pomoglo da ojačaju svoju poziciju u opskrbnom lancu. I imali smo i krajem 2016. smo objavili jedno izvješće o tome i ta izvješće je uključilo i rezultate neovisne analize, dakle jedne koja je provedena studije o tome kako izgleda situacija na tržištu i vidjeli su da je postignuta stanovita razlika i u odnosu na stabilnost cijene i sigurnost opskrbe mlijekom, odnosno prikupljanja mlijekom. Koje su to bila oruđa? Uglavnom mogućnost da seljaci udruže, udruže svoje snage i to kroz različite udruge proizvođačkih organizacija ili zadruge i tako dalje, da onda kolektivno pregovaraju a to je naravno uključivalo i onda zapravo pregovaranje o određivanju cijene i količini otkupa, dakle volumenu proizvodnje. E, možda ste primijetili da u Europskoj uniji prosječna veličina mliječnog gospodarstva iznosi 28 krava i 200 tisuća mlijeka proizvedenih godišnje. Dakle, to nije toliko daleko od onog što je vaš referent iz Južnog Tirola objašnjavao o svojoj regiji. Dakle, nije toliko veće prosječno gospodarstvo u Europskoj uniji. Nakon toga smo krajem prošle godine, 2017. donijeli omnibus paket koji je, u kojem smo vidjeli što su sve na raspolaganju stoji već mlječnom sektoru, a neke stvari smo proširili odatle i na druge poljoprivredne sektore. Jedna od glavnih razlika je bila mogućnost da se sada vode kolektivni pregovori za u ime proizvođačkih organizacija koje de facto stvaraju ovu proizvodnju i daju tu dakle daju to i oni zapravo su ti koji to iznose na tržište. Ali sada smo došli recimo kod ZPP-a, novog ZPP-a za iduće razdoblje, to je rekao gospodin iz južnog sektora, tu ima novih mogućnosti za sektor mlijeka i sad neke stvari koje do sad nisu bile moguće sada će se moć napraviti jer su recimo otvoreni operativni programi kao što su postojali za sada za planove za voće i povrće sada će biti na raspolaganju za mlijeko i mliječni sektor. Dakle, to nije sad obvezujuće za zemlje članice, mogu birati, ali ako one procjene da su im potrebe takve, onda ćemo moći odvojiti recimo do 3% ukupnog omotnice financijske namijenjene izravnim plaćanjima kako bi taj iznos prebacili i posvetili operativnim programima u jednom ili više sektora gdje su identificirali zemlje članice svoje najveće potrebe, dakle uključujući i mliječni sektor. Dakle, ta mogućnost je, to je ono što je predložila komisija. Vidjet ćemo kako će se pregovori dalje odvijati sa parlamentom i mm, na tu temu, ali svakako da smo tu mogućnost iznijeli, stavili je na stol, ponudili je. Osim toga, postoje i nekoliko drugih elemenata koje su tu oba referenta istaknula. Ne mogu sad ulaziti u sve detalje, ali na, u drugom dijelu ovog javnog saslušanja će kolega još govoriti što se učinilo sa UTP-ovima i sa različitim e, drugim programima gdje ćete naći svoje odgovore na dio ovog što ste vi postavili ovdje pitanja. Primjerice kako doći do vrijednosti koja je adekvatno uravnotežena u odnosu na sve ostale dijelove opskrbnog lanca kako bi recimo i cijena otkupa odgovarala i proizvođačima i potrošačima i samim distributerima i trgovačkim lancima. Kako doći do te uravnotežene idealne cijene. Ali o tome ćemo, kažemo, kasnije govoriti i to će kolega iz komisije poslije predstaviti. Hvala lijepo, a sada bismo možda mogli e, dati riječ našim referentima. Svaki ima po pet minuta Možete se dogovoriti ko će prvi od vas uzeti riječ, ali imate sad riječ po pet minuta da odgovorite na sva ova pitanja. Hvala, evo ja ću prvi. Ja sam tu dobio čitav niz pitanja i nadam se da sam sve pravilno tu pribilježio. Neću kronološkim redom odgovarati, nego ću pokušati neke stvari sažeti. Dakle, prvo, Evo, upravo ove godine slanimo 200 godina Wilhelma Raiffeisena i naše zadruge će biti u fokusu kompletnih medijske pažnje zbog tog rođendana našeg, da kažemo, idejnog osnivača Raiffeisena. Dakle, i cijela banka Raiffeisen je nastala na tom tragu. Ali to je u biti onaj ideolog samih zadruga bio Wilhelm Raiffeisen i tog modela poslovanja i koji je zapravo nužan da bi preživjeli naše male zadruge i mala gospodarstva. De facto u našim izoliranim regijama o kojima govorimo planinskim je to jedini oblik koji omogućava da surađujući nekako prežive. Jer vidite, zadruga nije udruga koja radi profitno, ona radi potpuno neprofitno, ona samo pomaže samim članovima zadruge da jedni drugima uskaču i da se skupa pokriju nekakve troškove svoje da mogu preživjeti. Prema tome, to nije profitna organizacija i mogu je samo svima preporučiti kao jedini oblik mogućnosti organiziranja poljoprivrednika u takvim malim, u takvim otežanim okolnostima. A inače, vidite, mi imamo u našoj na regionalnom tržištu vrlo stabilno tržište. Mi tu ne moramo plaćati nikakve doprinose da budemo na listama velikih trgovačkih lanaca, niti s njima pregovarati. Jer mi smo tu vodeći na trgovcu, mi smo poznati po našim markama. Nama ne trebaju nikakve više investicije u marketing na našem regionalnom tržištu, jer nas svi recimo znaju i poznaju i mogu i tu smo sigurni. Ali evo da kažem nešto i zastupniku Kaputu koji je govorio o Italiji. Vidite, ova biografija isto vrlo važna. Mi dobivamo više od e, pojedinačnih trgovaca u Južnom Tirolu, u tim malim trgovinama i to zato što smo mi planinska regija. I na taj način dobivamo više dobivamo neku vrstu, kažemo, bonus od ovih pojedinačnih trgovaca. Ne znamo naravno dokle to ide, jer tu postoji jedna gornja granica, međutim geografija, podrijetlo, i proizvodi sa recimo zaštićenim geografskim podrijetlom su za nas vrlo, vrlo važni. Jer upravo tu mi dokazujemo našu kvalitetu. To je ono što nas karakterizira i zato smo mi tu u našem regionalnom tržištu potpuno sigurni. I zato imamo tu jasnu poziciju, ne moramo puno investirati da bi izašli na to tržište. Mislimo da to nije ni usporedivo s drugim, jer vidite, mi nismo mi zahvaljujući našoj geografiji nismo nužno konkurentni jer drugi mogu možda jeftinije proizvoditi, međutim naša kvaliteta nas barem regionalno čuva. A onda smo imali još različita pitanja o poticajima. Vidite, iz prvog stupa dobivamo jako malo, možda nešto malo manje od stotinu eura po hektaru. A drugi stup je za nas jako, jako važan ti recimo dodaci za rashode i troškove i recimo mjere, ekološke mjere, doprinosi za ekološke mjere su za nas, dakle dodaci poticaja za ekološke mjere su za nas jako bitni. E sad, da li su ove legislativne pretpostavke koje su se sada ispunjene, bit će dovoljne, ili će biti dovoljne, to nam ne mogu reći jer ne znam. Jer to napokon i nije moj posao da vam kažem šta će točno biti iz idućeg proračuna za mlijeko. Ja inače dolazim iz sektora voća i povrća i moja iskustva sa operativnim programima su na sektoru voća i povrća odlična. To je sjajno funkcioniralo. Pa sam jako sretan da je komisija predvidjela te mogućnosti i za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u idućim sedamgodišnjim proračunu. Međutim, tu je naravno preduvjet da se daje jedan dio samofinanciranja od zemalja članica. Međutim, ja sam veliki prijatelj te vrste operativnih programa, a vidite i sami da ta izolirana geografska, geografski izolirana, planinski izolirana mala dobra trebaju veliku pomoć za izvoz. Jer recimo, već u Kini jako malo znaju o tim našim planinskim područjima, šta oni znaju gdje su dolomiti, gdje su Alpe i koje su naše specifičnosti tamo i zašto smo mi uvijek skuplji od drugih i zašto je recimo mi ne možemo držati tu cijenu koja na tržištu ide ispod svake, mi smo tu preskupi, zato treba to njima objasniti koja je tu kvaliteta u našim proizvodima. Komunikacija opet. Zatim, šta imamo, kojih imamo još problema? Mi recimo imamo problema 80% da je svih ukupnih troškova zapravo na naš e, e, transport da se nekako dovedemo do onih glavnih ruta gdje počne javni prijevoz. Prema tome mi moramo mi u mnogim mjestima nemamo čak ni priliku izgraditi nešto drugo i primjerice kako imamo probleme samo sa štalama i sa našim skladištima i gdje ćemo životinje držati. Recimo ovo sve što bismo trebali ispuniti prema odredbama o dobrobiti života. Kako ćete vi izgraditi one štale i onako kako to treba izgledati prema europskim propisima ako imate kompletno dobro na kosini jednoj napad na terenu koji je iskošen više od 30 stupnjeva ili više. Tu recimo znamo da recimo štale tu bi trebale po 30 i više tisuća eura za najmanje nove štale po tim uzusima, a ko će to od malih seljaka moći platiti? Ko će uzeti toliko novaca da to investira ako još pritom uzmete u obzir da je pred vratima i generacijska smjena naših seljaka, a mladi zapravo ne žele ovako nastaviti raditi kao što su to njihovi roditelji i djedovi bake činili jer se to ne isplati, to je jedva preživljavanje. I tu dolazimo upravo do tog pitanja kako oni proživljavaju. Oni su 80% naši seljaci više nisu uglavnom i isključivo ovisni o svom poljoprivrednom prihodu, nego imaju dodatne prihode i dodatne zapošljavanje. Recimo, mnogi se bave turizmom, iznajmljuju recimo e, svoje prostore na svom seoskom dobru za turiste zimi i ljeti i hrane ih tamo i tako dalje ili rade kao sezonska radna snaga u različitim skijalištima ili ljeti u ljetovalištima kad dolaze gosti i tako dalje. Na taj način se krpaju. Ali fundamentalno je naravno da rade u turizmu i mi znamo da im je potrebno tu onda infrastrukture a trebala bi i javnih institucija doći i javnih investicija kako bi ljudi tamo u našim izoliranim područjima mogli nastaviti živjeti, da se tu svašta napravi od interneta, cesta i drugih infrastruktura, da zadržimo mlade kod te generacijske smjene koja je pred vratima. Naravno da bi tu poticaji trebali, a ovi poticaji koji do sada imamo jednostavno nisu dovoljno privlačni. Mislimo da trebamo više u svakom slučaju investirati u komunikaciju i savjetovanje i edukaciju naših seljaka, jer naši seljaci zapravo ni ne znaju šta ih čeka i šta sve trebaju napraviti. Hvala, to bi bilo ono vrijeme koje ste mi dodijelili, jel? Time out sad. A sada, hvala. Ovi farmeri u Britaniji koji se bave proizvodnjom mlijeka. Postoje četiri regije u Britaniji koji imaju saveze tih poljoprivrednika. Oni rade zajedno, tu surađuju i jedna je posebna poruka došla iz te suradnje njihove. I, naime, da su vrlo uzbuđeni i nervozni pred ovim što se sad sprema i pred tim konačnim Brexitom i smatraju da će zapravo to biti ih od ključne važnosti kako izgledaju sad ovi pregovori koji se vode u zadnjoj fazi. A što se tiče održivosti na sektoru mlijeka, Proizvodnja mlijeka je nešto malo skuplja ako se naravno gleda i na kvalitetu, pogotovo kod zimske proizvodnje mlijeka gdje imamo veće troškove produkcije, jasno, i naravno da je onda i cijena otkupa skače. Ali kogod želi ostati u tom području, dakle u tom sektoru proizvodnje mlijeka mora se uklopiti u ove dodatne troškove i kako bi imao mlijeko i tijekom zime i kako bi recimo svoju stoku i svoje krave e, muzare mogao na adekvatan način prehranjivati i tijekom cijele godine održavati. A oni Imamo problem naravno i sa poticajima koji su za sada bili zamrznuti i cijeli program tog poticanja, međutim tu se nadamo da ćemo nastaviti nešto raditi. Što se tiče tehnologije, od samog početka rasprave o Brexitu kazano je da će tehnologija razriješiti problem granice koji je jako bolan za poljoprivredu u Irskoj. Ali Ne čini se da je to tako jednostavno kako smo ishodišno razmišljali. Izgleda da će to biti puno kompliciranije, bez obzira na svu tehnologiju, tu granicu organizirati. Što se tiče zadruga, mi znamo da u Južnoj Irskoj ima pogotovo su aktivne zadruge. I U Sjevernoj Irskoj imamo dva glavna aktera, da tako kažemo, dva glavna saveza za na sektoru proizvodnje mlijeka. Dakle, to Onda je bila riječ o prosječnoj dobi poljoprivrede kod nas je, vi ste čuli recimo u Južnom Tirolu da su to uglavnom ljudi između 60 i 70 godina, ako ne i stariji. Kod nas je prosječna dob isto visoka, 59 godina u Irskoj. Kad tražimo sada nekakvu nasljednike, ili ako govorimo o generacijskoj smjeni, kako ćemo zadržati mlade ljude na selu i da nastave se tu proizvoditi na tim dobrima, naravno da je to jako bitno da se e, stvore onda održivi uvjeti za život i ne samo preživljavanje tim ljudima, a to znamo sve što je potrebno. Hvala lijepo. Mislim da možemo nastaviti sa ovim poslom. Imamo još dva predavanja. Domenico Anik Jariko vi ste e, predsjednik jedne zadruge Kopom Grana iz Italije, iz Južne Italije, dakle to je poljoprivredna zadruga iz Južne Italije, vi ste tu da kažemo izvršni direktor i predsjednik te zadruge. A osim toga imamo gospodina Van Galena. Vi ste stručnjak, dakle stručnjak za gospodarsku politiku tržišta Riječ je o inovacijama i e, općenito razvoju tržišta. Dolazite sa sveučilišta u Nizozemskoj iz Wageningena. A evo, sad vi imate riječ. I kao prvi, gospodin Anik Kjariko. E. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Hvala i što ste me predstavili. E, evo još jednom samo da kažem se zovem e, Dominiko Antikjariko i govorit ću o primjerima suradnje unutar zadruga e, a na tome radim već više od šest godina. No prije nego što pređem na svoje profesionalno iskustvo u ovom području želim napomenuti da više od 30% proizvodnje u Italiji e, dolazi upravo iz zadruga. Imamo otprilike 740 tisuća članova koji su zadruge, a ukupno 4700 e, zadruga e, koje ostvaruju 35 milijardi eura godišnje. A što se tiče voća i povrća, to je područje o kojem ćemo govoriti, ako budemo uzeli za primjer moju zadrugu, imamo više od tisuću ovakvih zadruga koje ostvaruju 8,7 milijardi eura prihoda za 2017. godinu. E, Ministarstvo poljoprivrede u Italiji kao i observatori za poljoprivredu u Italiji e, su nam dali ove brojke. Evo ja ću vam sada govoriti o jednom konkretnom slučaju u našem sektoru iz 2013. godine kada smo e, shvatili da će nar biti vrlo zanimljivo voće za tržište. Zato smo razgovarali sa eh, određenim poljoprivrednim gospodarstvima koji su otprilike imali 2,2 hektara zemljišta i eh, predstavili smo im situaciju. To su sve poljoprivredna gospodarstva koja su uspjela održati određenu profesionalnu razinu, iako se radi o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, oni su uspjevali ostati na tržištu. Nakon ove studije koja je predstavljena o e, naru, uz pet drugih osoba smo odlučili e, osnovati ovu zadrugu koja se zove Pomgrana, dakle NAR, i koja je htjela poljoprivrednicima pomoći u proizvodnji e, skladištu i obradi nara. Kao što znate, Italija je zemlja koja je dosta e, bogata raznolikostima mi govorimo sada o e, jugu Italije, dakle ovom dijelu koji je predstavljen na e, slajdu i upravo na tom području imamo e, stabla nara koja se sade kako bi krasila to područje, ali nitko nije nikada razmišljao o tome da se nar sadi i proizvodi kako bi e, ga stavljali u većim količinama na tržište. Zato smo mi u našoj zadruzi pokušali vidjeti s kojim problemima se suočavaju naši poljoprivrednici kako bismo znali kakve usluge im možemo pružiti e, da bi mogli proizvesti kvalitetne proizvode po pristupačnim cijenama. Zatim smo razgovarali i sa agronomima koji su također radili na e, proizvodnji nara, a otišli smo i na lice mjesta kako bismo vidjeli što na terenu treba učiniti kako bi ovaj novi proizvod e, bio u srcu naših aktivnosti. Dakle, mi smo e, sve te informacije objedinili i Prihvatili smo savjete koji su nam stručnjaci davali. S obzirom na to da smo htjeli uvesti jedan novi proizvod e, i uvrstiti ga u jednu do sad nepoznatu granu proizvodnje, morali smo razgovarati s poljoprivrednim gospodarstvima koja su e, bila već dosta zrela Dakle, radi se o poljoprivrednicima koji su imali nekih 55-60 godina, kad e, i više i e, tamo smo sa njima razgovarali o uvođenju istraživanja i inovacija u poljoprivrednu aktivnost. Dakle, iako se radi o vrlo e, staroj poljoprivrednoj aktivnosti, radi se o sektoru u kojem moramo pružiti inovacije i istraživanja kako bi se ti sektori modernizirali. A vrlo često istraživanje i inovacije su odsutne u poljoprivrednom sektoru općenito. Naša zadruga je imala ključnu ulogu u ovom planu jer smo htjeli da u samom srcu projekta bude upravo poljoprivrednik i e, poljoprivrednikove potrebe. Koje su prednosti naše zadruge? Mislim da nije zgoreg e, napomenuti neke od njih. Mi smo imali za cilj identificirati i pronaći stručnjake koji će pomoći poljoprivrednicima u daljnoj proizvodnji. I to zbog toga što samo poljoprivredno gospodarstvo ne bi trebalo snositi nikakve troškove uslijed e, obuke poljoprivrednika, i poljoprivrednike moramo pratiti, moramo im pružiti potporu. E, zato imamo ekipe stručnjaka, agronoma koji su redovno odlazili na poljoprivredna gospodarstva kako bi vidjeli kakva je situacija i kako bi e, se mogli baviti tim agronomskim pitanjima na ovim gospodarstvima. Dakle, zatim su E, te ekipe koje bi bile na licu mjesta nama davale povratne informacije i e, ako se uoči neki problem, onda se radilo na vrlo brzom rješavanju tog problema. Naravno, e, nama su pomogla i sveučilišta kao i privatni sektor u rješavanju određenih e, poteškoća s kojima smo se suočili. I glavni element naše zadruge je bio taj da e, utvrdimo e, na poljoprivrednim gospodarstvima koji će biti dugoročni ciljevi i e, na koji način uvrstiti to poljoprivredno gospodarstvo u jednu cjelinu zadruge. Na koji način učiniti da sva poljoprivredna gospodarstva rade e, u ostvarenju istog cilja. Što znači da ćemo imati veću e, količinu proizvodnje i da ćemo tako moći stupiti na tržište i predstavljati veću silu. E, više od 47% e, proizvod koje proizvode zadruga se prodaje e, velikim distribucijskim lancima i talijanskim i međunarodnim. I tu postoji problem označavanja i certifikacije. Proizvodi moraju biti proizvedeni u skladu s europskim normama, naravno, i moramo imati potvrdu za to. Ali isto tako htjeli smo pružiti poljoprivrednicima i određene usluge, jer ne možemo samo tražiti od poljoprivrednika da urade ovo ili ono, moramo im pružiti određenu pomoć. Dakle, to je također jedna od prednosti e, zadruga. A druga prednost je i konkretna pomoć na terenu. Bez obzira na to koliko poljoprivrednik e, ima e, godina, e, taj poljoprivrednik ima pravo na određenu potporu. I ponekad agronomi su morali igrati ulogu psihologa, odnosno morali su razgovarati sa tim poljoprivrednicima kako bi riješili određene probleme s njima. Još jedna prednost je ta da se proizvodi e, proizvode po e, manjim cijenama. Jer ako niste u zadruzi, onda poljoprivrednik, e, odnosno trgovac mora otići kupiti određeni proizvod, a znamo da za određene proizvode cijena nije naznačena. Budući da se radi o kvarljivim proizvodima, poljoprivrednicima i u cilju prodati e, voće što prije i ponekad spustiti cijenu. A to ne mora raditi ako radi u okviru zadruge, jer je e, uvijek moguće smanjiti e, rok proizvodnje i direktno povezati proizvođača sa potrošačem. Bez obzira na to da li je taj potrošač na 5 ili 10 km ili s druge strane planete. Dakle, zahvaljujući našem QR kodu e, mogli smo upravo zbližavati proizvođače i potrošače. Što se tiče potrošača i njima e, ide u prilog suradnja sa zadrugama. Ovdje možete vidjeti na fotografiji e, djecu s kojom koju također primamo kod nas kako bi i djeca, ali i odrasli shvatili što znači zadruga i što se radi u zadruzi. Ovdje možete vidjeti zapravo da smo mi dosta strastveni u našem radu i da volimo e, zemlju koju obrađujemo i na kojoj radimo i želimo imati dobre odnose sa e, ljudima koji tamo žive. E, ljudi koji su upoznati s našom zadrugom će prepoznati naše proizvode i u supermarketima i ukoliko su zadovoljni sa proizvodom, kupit će ga ponovo. Imaće povjerenja u taj proizvod. Možda će otići e, na internet i raspitati se o e, zadruzi iz koje dolazi proizvod. Ali u svakom slučaju ako je zadovoljan, vraćat će se ponovo. Dakle, to omogućuje i zadrugama da proizvodi još veću količinu proizvoda, ovisno naravno o proizvodu, ovisno o kvaliteti tog proizvoda. I ono što mi želimo postići je to da potrošač može prepoznati marku proizvoda koje proizvodimo u našim zadrugama. Zašto je to važno? Pa evo, znate što se dešava sa proizvodima sada u e, doba globalizacije. E, više nitko ne e, poštuje sezonsko voće ili povrće. Više ne čekamo jesen ili ljeto kako bismo probali ove ili one proizvode. Uz nove logističke metode sada možemo vrlo lako doći do proizvoda koji se proizvode na drugom kraju svijeta. Za neke je to prednost, a za neke mane. Mana, ali ono što ovdje želim naglasiti je da samim tim troškovi proizvodnje se povećavaju. Naprimjer, iz naše zadruge e, kamioni i kamioni e, puni proizvoda odlaze E, u sjevernu Europu, ali se radi o proizvodima koji su već otkupljeni. Dakle, e, mi tu dobivamo na vrijednosti. A ta vrijednost, dodatna vrijednost, neće ne ide u ruke proizvođača. Zato mi želimo imati kratak lanac e, dostave kako bi novac odlazio proizvođačima. I mislim da se e, treba promicati ideja zadruga i da se treba financirati iz europskih fondova kako bi proizvođači mogli se e, ujediniti i raditi u timovima. Jer ako radimo svi zajedno u okviru zadruge, možemo smanjiti troškove, možemo biti konkurentni na tržištu, možemo isto tako imati i veću količinu proizvoda koje stavljamo na tržište, a samim tim e, lakše postajemo poznati. A to će nam omogućiti da e, ulažemo u druge sektore. Ponekad se zapitamo zašto ne proširiti našu proizvodnju, zašto se ograničavamo samo na voće E, jer uz e, manja ulaganja možemo proširiti e, ponudu ili možemo prijeći na obradu određenih proizvoda. Dakle, to su sve gospodarske prednosti, ali postoji tu i druge elementi koje moramo spomenuti. Ovdje vidite na fotografiji tri generacije proizvođača. Tri generacije koje se e, poljoprivredno bave već e, više desetljeća i koji e, prenose s jednih na druge ljubav prema poljoprivredi. Oni su ti koji će očuvati naša područja, koji će E, zaštititi i okoliš. I zato mislimo da je važno moći prenijeti tu ljubav i strast i na našu djecu. Hvala. Hvala najljepša. A sada predajem riječ sljedećem govorniku, gospodinu Van Galenu. Eh, hvala lijepo. Hvala što ste mi dali mogućnost da dođem i da vam govorim o našim istraživanjima. Dakle, zovem se Michel van Galen, ja sam istražitelj u, e, pri e, Nizozemskom sveučilištu i nešto ću vam sada reći o našim istraživanjima, brojnim studijama koje smo proveli tijekom e, posljednjih godina u odnosu na suradnju u sektoru poljoprivrede. Ja nisam stručnjak e, kao poduzetnik, ja nisam iz sektora, ja sam znanstvenik i mislim e, da je bilo stvarno zanimljivo čuti ono što sam čuo od vas. I nadam se da ću ja svojim izlaganjem e, dodati e, neku vrijednost ovom današnjem skupu i e, e, govorit ću vam o, o ulozi e, organizacija proizvođača u mljekarstvu i u poljoprivredi u Europskoj uniji. S ću podijeliti neka saznanja u odnosu e, na E, ispitivanje javnog mijenja u odnosu upravo na različite oblike organizacije poljoprivrednika u Europskoj uniji, a kao i o, o, suradnji u okviru međusektorskih e, organizacija. To je jedan drugčiji oblik udruživanja i suradnje. I na kraju ću nešto reći o čimbenicima koji pospješuju suradnju te malo pojasniti naše zaključke u odnosu na to je li isplativo ili ne e, surađivati u okviru zadruga. Dakle, imamo brojke iz 2012. i e, vidimo da koji je broj e, uloga tržišta zadruga u europskom mljekarstvu. Imamo dakle od 0 do 100% to je raspon. Vidimo velike razlike e, među zemljama e, u odnosu na ulogu e, zadruga u tim državama članicama. Imamo različite tipove e, e, zadruga samo s poljoprivrednicima ili tamo gdje imamo i e, obradu proizvoda i hrane kao i stavljanje na tržište. Dakle, vidimo da je situacija različita ali evo možemo u nekim državama imamo primjer zadruge e, mlijeka, e, mljekar, proizvođača mlijeka e, koji su onda udruženi s onima koji to stavljaju na tržište. 22.000 zadruga u Europu, 350 milijarde eura, šest zarade, 6 milijuna članova. Dakle, vidimo da je zadruga stvarno veliki dio e, proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje u EU. Ima ih sve više e, kao i e, druga poduzeća i zadruge se mijenjaju s vremenom te postaju sve veće i veće. To je tendencija koju smo zabilježili. I konačno u sektoru mljekarstva zadruge imaju važnu ulogu jer četiri od deset najvećih zadruga u zadnjih godina dolaze upravo iz sektora mlijeka. Vjerojatno zbog same prirode proizvoda e, sirovo mlijeko e, se e, obrađuje na čitav niz načina, od toga dobijamo različite oblike, različite proizvode i, e, i potrebna je velika, puno suradnje između proizvođača i e, prodaje e, zbog toga što se ovdje radi o ekonomiji razmjera. Koji su razlozi za suradnju? Kao prvo, ono što smo čuli to je da to osnažuje mogućnost pregovora. To također smanjuje rizik Recimo, e, korisno je podijeliti e, prostor za skladištenje. Dakle, u, u, staviti zajedno i resurse i prodaje kako bi se stabilizirale cijene. U mnogim slučajevima, e, to smo čuli u različitim ispitivanjima, čuli smo to i danas, zadruga će vam zajamčiti pristup tržištu. Jer veliki proizvođači ne žele pregovarati e, s velikim brojem mljekara. Prema tome e, bolje ih je e, okupiti. Imamo naravno i pitanje učenja i pitanje ove ekonomije razmjera. Time se i promiče kvaliteta zadruge, poduzetništva E, nalazi se, e, je, se e, bolja socijalna kohezija i to je svakako jedan alat za promidžbu interesa tog gospodarstva. Dakle, na različite naročite načine zadruge mogu ovo postići. Na kraju imamo razliku između organizacija proizvođača, udruga proizvođača koje su priznate u EU, uniji, prepoznate i koje to nisu. Postoji mogućnost e, za e, poljoprivrednu politiku da bude prepoznata, a time i dobija pristup operativnim programima. E, proširenje pravila i druge e, prednosti. Međutim, imamo e, i zadruge koje nisu prepoznate. Samo 20 do 25% udruga proizvođača jesu priznate. Ovdje imamo tablicu koja, koja, navodi razloge za uspostavu ovih uh, udruga za uh, udruge proizvođača. Uh, 28 e, takvih e, udruga u 28 država članica već postoji. Iako ih e, upitate zbog čega su osnovali tu udrugu proizvođača, najveći broj njih će reći da žele imati bolji pristup tržištu kao i bolju poziciju kada pregovaraju s kupcima. A imamo i smanjenje E, troškova i e, vrlo često se e, navodi i razlog boljeg pregovaranja s opskrbljivačima o pristupu edukaciji, tehničkoj pomoći. To se manje spominje, iako znamo da je i to važan čimbenik. Dakle, ovdje govorimo o uspostavi. Zašto se uspostavljaju udruge e, proizvođača? A sada, e, koji je njihov cilj? E, to je korak dalje, nakon što je uspostavljena takva udruga. Ovdje vidimo da imamo primjer priznatih i nepriznatih zadruga ili udruga proizvođača. Većina ima neke ciljeve koji su vezani za prodaju. Planiranje proizvodnje, zatim e, stavljanje proizvoda na tržište e, kako bi se skoncentrirali, skoncentrirano istupili na tržište. Međutim, ono što je važno to je da većina zadruga neće prodavati, planirati proizvodnju ili pregovarati, već će imati čitav niz različitih ciljeva. Neće se baviti samo jednim ciljem ili nekim ciljevima, a među tim ciljevima često ćete imati e, tehnička potpora e, gospodarstvima, e, planiranje i imamo sve više i više ciljeva, a što je njih više, to je zadruga zrelija a i vrlo često uspješnije. Većina ovih e, zadruga postoje već dugo vremena. Udruge e, proizvođača postoje u Francuskoj i Španjolskoj e, još iz 20. stoljeća. nove politike su potaknule e, uspostavu novih e, zadruga. Dakle, novih e, udruga proizvođača. I vidimo da su one sve više usredotočene e, na e, opskrbu i na prodaju, a manje na e, istraživanje i poboljšanje kvalitete proizvoda. A sada aktivnosti udruga proizvođača. Evo ovdje možemo vidjeti da imamo dakle planiranje kvalitete, organizacije kontrole kvalitete, to je nešto čime se najčešće bave zadruge. E, puno njih, skoro sve, će pregovarati oko ugovora te planirati proizvodnju. Međutim, kvaliteta se uvijek navodi kao prva aktivnost, primarna aktivnost. Ove brojke koje tu vidimo E, odnose se na e, sve sektore goveđe mesa, svinsko meso, e, žitarice. A što se tiče mljekarstva, 2016. napravljena jedna studija upravo u odnosu na taj sektor i tu su aktivnosti i ciljevi bili vrlo slični ovima. E, bilo je e, u sektoru mljekarstva 260 e, priznatih zadruga. Dakle, ima ih stvarno puno. Možemo vidjeti da imamo tijekom vremena promjenu u aktivnosti. Dakle, imamo normalnu evoluciju, to prati imati normalan e, rad, normalan život e, zadruga i to je relevantno za Europsku uniju. Važno je znati da ciljevi i aktivnosti neće biti isti u početku kao kasnije i da to mijenja e, aktivnosti, a isto i potrebe u smislu potpora. Upitali smo ih e, što vaši članovi dobijaju od toga što su članovi jedne e, udruge proizvođača. Odgovor smo dobili od predstavnika e, organizacija koji su vrlo često i sami poljoprivrednici, ali možda odgovor neće biti isti kao da ste upitali prave članove, one koji su samo članovi. Većina e, su spomenuli e, stabilizaciju tržišta i cijena. Pristup tržištu, dakle mogućnost pregovaranja e, u odnosu na izvoz, a i naravno smanjenje troška također je spomenju, su e, mnogi spomenuli i e, bolje uvjete života, e, veće, više prihode. Međutim, naravno, postoje i loše strane zadruge. To može smanjiti razinu kontrole samog poljoprivrednika na koje tržište želi plasirati svoje proizvode, što želi proizvoditi a sada ove organizacije među sektorima. E, to je jedna, jedan tip zadruge. O tome nismo e, do sada govorili, ali takvih zadruga ima sve više, te međusektorske organizacije pa potiču ih i politike Europske unije. Od 2013. broj takvih e, međusektorskih e, organizacija se povećao. Imamo i veliku e, velike razlike među različitim instrumentima kojima se koriste, razini razvoja tih instrumenata i možemo vidjeti da ulogu igraju kulturalne razlike, ali također i razlike u e, samoj strukturi sektora, dinamici sektora u različitim državama članicama. I međutim, ako dodamo potporu od države e, članice, mogućnost e, korištenja instrumenata i potpora Europske unije, kao i mogućnost da različiti e, da različiti ogranci e, lanca opskrbe e, dođu u takvu zadrugu. To je mogućnost koja je sigurno plusa. A sada koji su čimbenici koji će poboljšati suradnju u e, udrugama proizvođača i međusektorskim udrugama. Imamo jedan paradoks. Mala gospodarstva imaju manju e, ulogu u pregovorima, pa ih to košta e, više. Međutim, kako zadruga raste, onda vidimo da nemamo isti interes. Dođe do razlike između interese zadruge i interesa članova zadruge. Međutim, e, možemo reći da imamo sve više zadruga što su niže plaće, a što su više e, cijene, e, to ima manje zadruga. Također, e, starost poljoprivreda, dob poljoprivrednika, što su poljoprivrednici mlađi, e, teže ih je udružiti. Međutim, ako imamo mala gospodarstva sa starijim poljoprivrednicima, onda će im sigurno zadruga pružiti određenu zaštitu. A sada, e, koliko to e, košta? E, ne uvijek previše, te cijene nisu vrlo visoke E, zadruga neće postići uvijek više cijene. A kada ste... E, međutim, još uvijek je naravno tržište to koje određuje cijenu. Dakle, e, iz istraživanja proizlazi e, da se razina cijena ipak podiže e, postojanjem zadruga kao i pristup e, tržištu, zajedničko istraživanje te zajedničko učenje, edukacija, a to je nešto što može biti korisno i za građane jer će često povisiti kvalitetu proizvoda, E, kao i e, utjecaj na okoliš. Hvala lijepa. Onda sad možemo otvoriti s time sljedeću rundu naših pitanja i naše rasprave. Prvo gospodin Kaputo, pa Dorfman, pa Hojsling i tako dalje. Prvo gospodin Kaputo. Hvala lijepo. Ja bih se prvo zahvalio na ovim prezentacijama i u drugom našem panelu. Čuli smo vrlo zanimljive stvari. I hvala našim referentima da su ponovno govorili o važnosti južnotalijanskih zadruga. Mislim da su to sve jako dobro rekli jer vidite, dobro su nam to opisali. To su sve jako mala poljoprivredna dobra, manja od dva hektara u prosjeku. A onda je tu veliki problem, osim teh činjenice sto mala gospodarstva, problem je generacijske smjene i bijega mladih i vidimo da je onda tu i problem zapravo objediniti ih, da se uključe svi u zadruge, što je mi jedini način suradnje i preživljavanja. No, ali da se vratimo još jedanput na ova mala, tipična poljoprivredna gospodarstva koja su zbilja tipična za južno-talijanske strukture. Evo, nas sad zanima nešto u vezi ovih inovacija o kojima ste govorili. Dakle, i tehnoloških inovacija, ali i inovacija u upravi, u menadžmentu, upravljanju takvih, takvim gospodarstvima. To su stvarno mala gospodarstva. Vi ste rekli da je proteklih godina zabilježen porast broja zadruga na jugu Italije. Međutim, što vi mislite, kako vi gledate, kako, što mislite o tom aspektu inovacije? Da li bi te inovacije i tehnološke i u načinu upravljanja takvim jednim gospodarstvom, da li bi te inovacije mogle doista dovesti do toga da ta seoska gospodarstva više postignu, da više postignu na samom tržištu kroz ta uključivanje u zadruge. Hvala. A sada gospodinu Sanjarko. Stvarno je jako zanimljivo sve što ste nam rekli o zadrugama. Pitanju je tržište na kojem se, recimo, kad se uvodi jedan potpuno novi proizvod na tržište. U običajnoj situaciji su to već etablirani proizvodi, ali kad imamo sasvim novi proizvod, onda da li imate statističke podatke o tome koliko je ljudi na tom radilo, kako izgleda onda rast tih zadruga koje su inovirale se i nešto novo dali i tako dalje. Zatim gospodin Dorfman. Da, mene zanima ovaj governance ovih zadruga, upravljanje zadrugama tome niste puno govorili, jer mislim da je to upravo najvažnija stvar, jer mislim da je jedna od slabih točaka zadruge upravo taj način upravljanja njima. Ishodišna ideja bila da proizvođači sami uzmu stvari u ruke, ali to kod nekih većina više nije moguće, potrebno je dakle profesionalno upravljanje. Međutim, vrlo često su oni kratkoročni interesi članova, da to kažemo recimo cijena otkupa, teško se mogu klopiti sa interesima sam uprave tom zadrugom i onda se je to puno teže upravljati takvom zadrugom nego recimo nekim dioničkim društvom koje ima dugoročnu strategiju, poslovne ciljeve ili kod tih velikih kombinata, da ih tako nazovemo, ili velikih E, poljoprivrednih e, poduzeća. Gospodin Hojsling sada. Da, ja bi se priključio ovom što je kolega Dorfman rekao. Vi zapravo uopće niste diferencirali među zadrugama, nisu sve zadruge iste. A mi smo u tom sektoru daleko od toga da je u pitanju su male kooperative, male zadruge, nego imamo i one velike zadruge koje pridonose onom prometu od 53 milijarde. I onda to ogromna razlika kako to izgleda. Prema tome mene zanima kako izgleda demokratizacija velikih zadruga. Da vam sad ovdje samo dvije navedem. Ala ili kod nas u Njemačkoj ovaj odbor za mlijekom, Milk Board to su zapravo zadruge koje imaju i tu nema nikakvih alternative što se tiče njihovog odnosa prema cijenama. Oni se u ni po čemu ne razlikuju od nekih privatnih korporacija ili konzorcija koje onda diktiraju monopolne cijene. A sad se pita mali poljoprivrednik šta imamo toga. Oni djeluju kao i velike konzorciji, sa, formalno imaju nekakve članove. Sad me zanima kako izgleda pravo suodlučivanje članova. Zar ne mislite da to treba diferencirati između malih i velikih zadruga? I gdje vidite prednosti koje uopće velike zadruge donose? Malo prije ste se pozivali na gospodina Raiffeisena. Ali mislim da smo u mnogim zadrugama još daleko od toga da radimo po načelu jedan za sve, svi za jednog. Tu su vam jednostavno velika poduzeća koja rade kao velika zadruge i, odnosno velike zadruge koje tako rade i u kojima njihovi članovi de facto nemaju nikakvog prava suodlučivanja, nemaju nikakvog glasa i pitanje je onda tih prednosti. Govorili ste o cijenama. Postoji jedna studija u Njemačkoj koja pokazuje da su velike zadruge e, one koje plaćaju najgoru otkupnu cijenu za mlijeko svojim članovima pa je pitanje da li je to uopće od ikakve prednosti za seljaka. Ne bi li trebali to raspravljati da tu, baš kod tog prava suodlučivanja, ne bi li tu trebalo nešto poravnati, nešto dovesti u red i nešto popraviti u tom odnosu velikih e, zadruga prema malim proizvođačima, malim seljacima. Gospodin Bogović. Hvala lijepo na ovim prezentacijama. Kao prvo ja dolazim iz Slovenije i mi imamo mala poljoprivredna dobra, a kao inače inženjer poljoprivrede ja sam i počeo upravo 80-ima u prošlom sustavu u Jugoslaviji svoj posao u jednoj zadruzi. Kasnije sam bio jedan od članova koji je etablirao jednu, osnovao jednu malu zadrugu u našem selu za dnevnu proizvodnju 60-70 malih seljaka općenito. A i danas kao recimo mali proizvođač ja razumijem probleme koje se ovdje oslikali u Južnoj Tirolu. Ja inače jako vjerujem u vaš sustav ko zadruga o kojima govorite. Međutim, evo sad slažem se recimo ovo što su rekli kolege iz Njemačke, da treba diferencirati između malih i velikih zadruga je potpuno različit način upravljanja u malim i velikim e, zadrugama, ali to je samo jedan dio tog posla. Ono što je najvažnije njihova uloga na tržištu. Mi smo, mi u Sloveniji imamo i neke dobre slučajeve, recimo Alp, dobre primjere u alpskim regijama, male recimo dobra koja proizvode vrlo malo mlijeka u alpskim tim izoliranim područjima, ali oni proizvode tu zapravo robu, proizvode sa geografskim podrijetlom koji su pravi brend, koji imaju svoj zaštitni znak i koje proizvode to mlijeko, mliječne proizvode, sireve i tako dalje, izvoze u Italiju i drugdje. Mislim da je u budućnosti vrlo važno da potičemo i podupremo i podržimo naše farmere da surađuju. Jer vidite, kao što sam rekao, ja sam iz Slovenije, kao što vidite u tim bivšim socijalističkim državama manje zadruga, manje suradnje i puno više problema. Prema tome mislim da je jako bitno da imamo te alatke u ZPP-u evropskom, kako bi tu pružili poticaje i podržali tu suradnju. A s druge strane mislim da je jako važno da stimuliramo te organizacije proizvođača kad kada nije ni važno da li su male i velike, ali na tom groznom tržištu, tom groznom lancu opskrbe, bez tih organizacija, bez organizacije proizvođača, bez organizacije poljoprivrednika nema nikakve budućnosti za njih. Mislim da je jako da je dobra suradnja među među, farmerima i poljoprivrednicima jednako tako važna kao i ZPP. Bojim se da u mnogim sektorima za male poljoprivrednike uopće više nema, ima sve manje i manje perspektive. A onda šta je jako bitno, transfer znanja, inovacije i digitalizacija. Mislim da su to tri glavna težišta. Ja isto radim i na ovom pitanju pametnih sela gdje imamo kombinaciju puno stvari, ne samo poljoprivrede, ali i kompletno sve u pametnom selu. I tu treba te zadruge zapravo osnovati i tu trebaju zadruge djelovati, pomagati ljudima u ruralnim sredinama jer oni najbolje poznaju način života tamo i oni su zapravo ključni za razvoj ruralnih područja u budućnosti i poljoprivrednika, ali ne samo poljoprivrednika, nego sve ostalo. Hvala lijepo. A sada, koliko vidim, nema drugih pitanja. Prema tome, molio bih sada za predstavnike komisije da uzmu riječ. Gospodin Farije iz e, glavne uprave Agri. Hvala lijepo. Dobar dan svima vama. Imam tu nekoliko komentara, ali prvo dozvolite da našim govornicima, našim referentima zahvalim na ovim sjajnim ilustrativnim primjerima koje ste iznijeli. Dakle, sad na moje komentare. Prvo, u vezi naslova vašeg cijelog saslušanja. Modeli suradnje za jačanje položaja poljoprivrednika u lancu prehrambenih proizvoda. Mislim da je to jako dobar naslov, jer e, u pitanju su prvo suradnja između poljoprivrednika – ali koncepcijski to znači da ste vi odmah došli do glavne srži. Jer mi ovdje raspravljamo o gospodarskoj suradnji, ali i o negospodarskoj suradnji, ne ekonomskoj. A u tom kontekstu bih naglasio kad pogledate našu, naše propise naći ćete, ali zapravo jako rijetko u našim promisima naći riječ zadruge. Tu i tamo je ima, ali vrlo rijetko. A najčešće je koncepcija zapravo suradnje među poljoprivrednicima još šira od toga. Vidjet ćete riječ recimo proizvođačke organizacije ili udruge proizvođača ili slično. Stoga vidite, mi ne smanjujemo i ne umanjujemo i ne svodimo suradnju među e, poljoprivrednicima samo na onaj pravni oblik ili status te suradnje, nego gledamo na to puno šire. Druga stvar je koja ono što je vama svima zapravo poznato. Već e, nekoliko godina ponovno raspravljamo o suradnji među poljoprivrednicima. Mislim da je važno uvijek se vraćati na činjenicu da smo zapravo sa onih potpora za cijene došli do potpora za prihod i da je sa tim našim velikim pomakom cijela poljoprivreda u EU postala konkurentnija i da se bolje uklapamo u globalni kontekst. To je jako dobro objašnjeno i ilustrirano upravo u ova dva predava, dva, dvije prezentacije koje ste malo prije čuli. Nadalje, da vas podsjetimo, konkurentnost bi se morala sve više shvaćati kao jedna holistička konkurentnost čitavog sektora proizvodnje hrane, prehrambenog sektora, da tako kažemo. U tom kontekstu ono što mi kao ekonomisti nazivamo vertikalnom koordinacijom, mislimo da u sektoru prehrambenom postaje od ključne važnosti za poljoprivrednike. Stoga je za njih važno da odigraju ključnu ulogu u toj vertikalnoj koordinaciji. Mm, jasno mi je da vi malo tu sintagmu vertikalne koordinacije sma možete doživjeti donekle abstraktnom ili čak obskurnom. Međutim, da ilustriram šta pod tim podrazumijevam. To je, dakle, sad već prisutno u svim evropskim zemljama, a počelo je u Sjevernoj Americi. Kad pogledate samo evoluciju cijena zadnjih 40-50 godina, kad pogledate kako se razvijela cijena na proizvođačkoj razini, zatim na razini trgovaca i zatim na razini potrošača, onda ćete vidjeti dok je proizvodna cijena i cijena trgovačke mreže se polako dizala, s druge strane su se e, potrošačke cijene dramatično su rasle. Zašto je taj, došlo do tog dramatičnog porasta potrošačkih cijena? Ta poviši, to, taj rast zapravo odražava činjenicu da konačni proizvod e, treba sve više inovacija, ulaganja u razvoj, kvalitetu i stoga vidite ključne važnosti za poljoprivrednike da imaju ove alatke na raspolaganju da mogu sudjelovati u tom konačnom dijelu kolača, tom konačnom dijelu dodane vrijednosti. Prema tome, moraju razvijati svoj kapacitet za daljnju razvoj, za inovacije, za recimo iskorištavanje novih prilika na tržištu za diversificiranje vlastitih proizvoda. A mislim da je to upravo jako dobro ilustrirano i objašnjeno ovim prezentacijama koje smo čuli. I to je razlog zbog kojeg danas e, zadruge poljoprivrednika zapravo, zapravo uopće pitanje suradnje poljoprivrednika je u, da kažemo, u samom središtu kompletnog ZPP-a. Ja sam, naravno, pod, mislim, po tim smo mislili na ekonomsku suradnju, ali treba imati na umu da imamo i neke dodatne alatke na raspolaganju, kao što nam je to objasnio profesor Michel van Galen, koja također žele povećati upravo ovaj udio u konačnoj podjeli zapravo dobiti u diljem čitavog duž cijelog prehrambenog lanca ali vidimo kakva, šta se događa u sektoru prehrambenom kod, sa neekonomskim pitanjima, da ih tako nazovem. To je istraživanje, promocija i analiza tržišta. Prema tome, gospodine predsjedatelju, mislim da bih ovdje stao i završio. kao zaključak bih vas želio podsjetiti da je suradnja proizvođača zapravo onaj glavni cilj naše politike. I to smo i isto tako znali već kod reforme 2013. ZPP-a i kod omnibus dogovora i kod svih ovih prijedloga koje dajemo, o kojima se raspravljava za ZPP u idućem razdoblju. A i ovdje je danas poslijepodne to više puta spomenuto. To bi bilo zapravo moje konačni naglasak koji sam htio iznijeti. Hvala vam. Da, ja sam vrlo pažljivo slušao sve ono što ste nam upravo iznijeli i sada Mislim da možemo našim gostima dati riječ. Ako imate još nekakvih pola pitanja, samo izvolite. Ja bih mogao svakom od vas gostiju dati po pet minuta. Pa izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, hvala na ovim pitanjima koje ste mi uputili. Pokušat ću koliko je to moguće i odgovoriti na ta pitanja. Evo, gospodine Kaputa, ove inovacije na području upravljanja pogonima kao i na području istraživanja, to su sve instrumenti koji bi trebali omogućiti da porastu prihodi iz poljoprivredne proizvodnje. Mi smo kao zadruge prošlih godina pokušavali i e, kupiti različite predmete tehničke, za tehničku opremu, premjenice nekakve mehaničke, ne znam, e, berače za različito voće ili čak narove i tako dalje. Mi to zajednički kupujemo takve velike uređaje, onda stavimo na raspolaganje svim članovima zadruge. To je posebno bitno recimo za one mlađe poljoprivrednike koji se još nisu dovoljno etablirali. Ali s druge strane ti mladi pogotovo smatraju da je ovaj naš način poljoprivredne i rada potpuno preživio. I mislim, općenito ne žele takav život. Ne vole ni tu proizvodnju, niti taj način života. Više vole izlaske, gradove, kompjutore i tako dalje. Međutim, mi vidimo danas e, su recimo upravo ti digitalni uređaji, kompjutori i smartfonovi, telefoni pametni i sve ostalo vrlo bitni e, i u našoj proizvodnji, to znamo. Međutim, mi smo recimo u našoj zadruzi, ja se dobro sjećam još one prve godine, imali 12 ili 13 članova koji su sudjelovali u ovakvim vrstama inovacija. Evo, prve godine se dobro sjećam, smo imali 45 tona proizvoda koje smo uspjeli prodati. A ukupno je smo zapravo imali 1200 tona tih naših proizvoda za čitavu Italiju i onda smo nešto čak i uspjeli izvesti ne samo u sjevernu Italiju, nego išlo je u pravcu Njemačke i Francuske a sada imamo recimo već više od 50 članova koji se bave uzgojem narova koji idu i u izvoz. Jasno, tu moramo jako puno s njima razgovarati raditi na tome da se investira u komunikaciju, u propagandu, da se jako puno toga investira i u objašnjavanje, da se kako se narovi koriste i u medicinske svrhe i tako dalje. Ali mi vidimo da recimo danas e, čitav niz proizvoda iz poljoprivrede imaju upravo medicinsku važnost i odlaze i na tu vrst prerade i za ta tržišta. Ne samo za prehranu golu. I tu moramo reagirati na takve potrebe i s našim članovima o tome, na tome raditi. Zatim, mi znamo da postoje recimo i lažne zadruge koje nastaju, koje de facto postoje samo kao neka fasada za neke sasvim druge stvari koje se događaju. Međutim, o tome bi mogli jako dugo razgovarati. Onda pitanje proizvođačkih organizacija, recimo tu je bitno što postoje sasvim drugčije porezne stope, ovisno o tome kako se proizvođači organiziraju. Mi moramo pogledati i iduće razdoblju pokušati tu E, donijeti jednu jedinstvenu politiku kod oporezivanja diljem citave Italije koja će de facto štititi naše male proizvođače. I ona prava poljoprivredna dobra koja doista proizvode, koja doista proizvode i koji su recimo možda prije mogli 40.000 tisuća eura godišnje privrediti i pomoći im da se sada recimo uz različite inovacije i različite porezne poticaje može, mogu ti prihodi povećati na 60.000 eura godišnje. Ali Vidite, to je sve razvoj koji dovodi do toga da je u našim zadrugama moramo upravu, način uprave promijeniti. Da to više ne bude samo jedan direktor, nego da imamo de facto jedan demokratski oblik uprave sa jednim cijelim odborom na čelu jedne zadruge, u kojoj su jasno članovi zadruge. I to su sve stvari koje moramo uzeti u obzir. Hvala. Dobro. Evo, prvo bih htio odgovoriti na ovo pitanje o načinu upravljanja, o strukturi upravljanja kod velikih poduzeća i da se nadovežem na ovo što je moj prethodnik govorio. Doista vidimo puno primjera velikih zadruga u kojima je dio, se dio članova žali da poduzeće ne radi u interesu, u najboljem interesu svih svojih članova, ta velika zadruga. Ali pritom ne smijemo zaboraviti da te zadruge, u takvim zadrugama još uvijek poljoprivrednici, članovi zadruge imaju pravo glasa. I to je sustav, jedan proizvođač, jedan glas, još uvijek se primjenjuje u većini tih zadruga. Međutim, naravno, postoji i ona najveća organizacija na kojima se recimo jedanput godišnje održava skupština, veliki sastanak svih članova i onda e, je to jasno vrlo zgodno jer možete izravno sa svojim kolegama članovima o svemu e, komunicirati i sve se dogovoriti, ali Isto tako onda možete i glasati o troškovima samog upravljanja i troškovima čitave zadruge da se vidi da li je ta zadruga doista uskladila sve interese i radila u najboljem interesu svih članova. Tu imate i neku mogućnost djelovanja na njih. Ali obično su te velike zadruge ujedno i dio međunarodnog tržišta. Ja govorimo o onim velikim zadrugama u Nizozemskoj koje dobro poznajem i one su u izravnoj konkurenciji sa velikim zadrugama iz drugih država. E sad, da li će oni uzeti veći udio o onoj zaradi od potrošača mogli bi, ali još uvijek vjeruju da ima razloga da plate e, pristojnu cijenu za otkup mlijeka ali s druge strane moraju se naravno natjecati sa drugim dobavljačima i proizvođačima u Nizozemskoj. A naravno da su onda u konkurenciji izravno i sa AILom i ostalim velikim udrugama na tržištu. Uh, što se tiče pitanja inovacija, mislim da su nam današnji primjeri uh, pokazali ono što su potvrdile i studije moja kao i druge da mala poljoprivredna gospodarstva često trebaju dosta toga naučiti o poduzetništvu, kao što to čini bilo koji poduzetnik. I oni to rade tako što odlaze u obilazak drugih zadruga. Ja sam sudjelovao u mnogobrojnim projektima u kojima e, poljoprivrednici obilaze zadruge kako bi vidjeli što sve trebaju naučiti e, po pitanju poduzetničkog duha. Ali istovremeno mora postojati i određena perspektiva za manje zadruge. Ja ne vjerujem da sve zadruge moraju biti velike, da moraju imati više e, milijardi prometa. Mislim da postoji dosta prostora i za manje zadruge. Skoro 99% e, poslovanja su mala i srednja poduzeća i mislim da je to sektor koji sigurno neće nestati ali mora postojati udio koji se dodjeljuje i ovim velikim zadrugama. Naravno, ne možemo imati zadruge koje će imati 100% tržišta i na taj način se obogatiti. E, tu ne može postojati monopol, iako imate isti proizvod koji samo vi proizvodite. To nije poduzetništvo, to je samo ono što vi e, možda želite. Ali u svakom slučaju morate prihvatiti natjecanje na tržištu i treba te iskoristiti sve prednosti zadruge u ograničenjima koje e, vam nameće samo tržište i tržišno natjecanje. A ako mislite da se ne možete natjecati e, tar zadruge, onda možda možete raditi na drugačiji način, e, ostvariti veću dodanu vrijednost proizvoda i tu vam može pomoći možda i vaša vlada. U svakom slučaju, proizvođači su ti koji trebaju pokazati stvarnu vrijednost proizvoda koristeći i metodu izračuna e, proizvodnih troškova i treba pružiti informaciju potrošačima ono što se doista proizvodi. Mi moramo moći potrošačima reći koja je dodatna vrijednost mlijeka koji se proizvode u, e, na primjer, e, planinskim područjima kako bi potrošač mogao biti u stanju platiti cijenu koju tražimo. Hvala. Da, Slažem se s vama. Potrošači moraju biti spremni platiti više jer proizvodnja u planinskim područjima košta više, samim tim proizvod košta više i ukoliko proizvođači e, su uvjereni da je e, ta razlika u cijeni opravdana, onda će htjeti platiti više. Poštovane kolege, ovim završavamo današnje saslušanje koje je bilo e, naročito zanimljivo. Ovo je naravno sektor u kojem imamo dosta iskustva, ali isto tako znamo da zadruge moraju se prilagoditi novim uvjetima koji se javljaju na tržištu. Ne možemo nužno krenuti od načela da mala zadruga koja proizvodi isti proizvod kao i velika zadruga će biti onemogućena da zaradi novac. Postoji tu i ekonomija razmjera i kvaliteta proizvoda i tako dalje. Dakle, a isto tako proizvođač mora biti spreman platiti cijenu za proizvode koje želi dobiti. Također postoje i drugačiji načini suradnje, ne samo kroz e, zadruge, ali e, poljoprivrednici se uglavnom oslanjaju na zadruge jer je to sustav koji dobro poznaju. E, u zadrugama također postoje osobe koje su odgovorne za kvalitetu proizvoda. Dakle, oni moraju biti na nekoj rukovodećoj poziciji kako bi mogli uskladiti proizvodnju sa novim tehnologijama. Dakle, to su sve e, teme o kojima smo raspravljali danas. Hvala vam najljepša na svim izlaganjima. Hvala vam što ste nas dosta toga naučili o svim ovim novim pitanjima. Kao što znate, sada smo već došli do jednog e, vrlo zanimljivog e, dijela jer ćemo morati razgovarati o svim novim zakonodavnim tekstovima koji su povezani uz reformu ZPP-a. Isto tako ćemo raditi na jednom vrlo važnom izvešću e, o direktivi komisije, o prehrani, o prehrambenim proizvodima i tako dalje. Mi bismo htjeli da ta direktiva koju predlaže povjerenik Hogan bude usvojena do kraja ovog saziva, zato što je to jako važan zakonodavni akt za sve poljoprivrednike. Hvala vam još jednom svima, hvala govornicima i zastupnicima. Pa ovim smo e, završili ovu točku dnevnog reda. A za nekoliko trenutaka ćemo prijeći na sljedeću točku koju imamo, ali prije toga ćemo imati kratku stanku. E, naravno, ako naši gosti žele ostati na ostatku našeg sastanka, e, dobro su došli. Mi ćemo dakle preći na sljedeću točku dnevnog reda. Vidim da je gospođa Ribero već e, spremna, ali evo samo jedna kratka stanka od 30 sekundi kako bi oni koji žele napustiti prostoriju to mogli učiniti u miru.

Proszę Państwa, to 30 A więc 30 sekund. Pa evo, ja sam e, rekao da će to biti kratka stanka, 30 sekundi. To je već prošlo, tako da možemo nastaviti. Kao što sam i naglasio, sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. E, prijedlog e, uspostave programa za jedinstveno tržište, o tome će govoriti gospođa Ribelo. Dakle, izvjestiteljica je, kao što sam rekao, gospođa Sofija Ribeiro. Nadležni odbor je odbor IMCO, a mi smo odbor, pridruženi odbor sa određenim e, isključivim nadležnostima, ali o tome će govoriti sama izvjestiteljica. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je dokument koji govori o temelju europskog e, projekta, dakle o e, jedinstvenom tržištu, o tome da se treba omogućiti svim građanima iz 28 država članica e, da slobodno se kreću, da se proizvodi slobodno kreću i tako dalje. Dakle, u ovom programu imamo pet programa koji su objedinjeni i ovaj program će objediniti više od 4 milijarde eura. Sama zamisao je da sve da sigurnost e, proizvoda ostane na visokoj e, razini, da zaštitimo potrošače i da bolje upravljamo jedinstvenim tržištem uz poštovanje naravno pravila. Poljoprivreda nije jedina koja se spominje u ovom dokumentu. Ne trebamo zaboraviti sanitarna i fitosanitarna pitanja kao i službene kontrole, također i određena pravila vezano uz jedinstveno tržište i statističke potrebe Europske unije. Želimo napomenuti da je ovo dokument koji je odlična polazišna točka koju bismo trebali razviti. E, Ovdje se kaže da poljoprivrednici iz trećih zemalja trebaju poštivati stroge kriterije i kontrole koje se moraju ojačati kako bi se poštovali ne samo sanitarna pravila, već isto tako i e, europski načini proizvodnje. Ne smijemo omogućiti e, nelojalnu e, konkurenciju, zato trebamo ojačati službene kontrole, u cijelom prehrambenom lancu. Također napominjem i pitanje statistika. Veoma često europske statistike e, nisu ažurirane te ne odgovaraju potrebama. Zato moramo imati statističke podatke koje će biti u skladu s europskim normama kako bi bile korisne za planiranje novih politika na razini Europske unije. Mi svi znamo što se desilo za vrijeme e, krize u mliječnom sektoru, da je došlo do ogromnih kašnjenja upravo prouzrokovanih e, neaktualiziranim statističkim podacima koji nisu odgovarali stvarnoj situaciji naših poljoprivrednika. E, skandal sa konjskim mesom, kontaminiranim mesom iz Brazila, sve su to primjeri e, kriza do kojih je došlo zbog toga što e, naš sustav nije e, u potpunosti savršen. Zato trebamo raditi na njegovom poboljšanju i trebamo ojačati metodologiju kao i istražne tehnike u borbi protiv prehrambenih prevara kao i protiv financijskih prevara u ovom sektoru. Također trebamo ojačati i mehanizam za E, potrebe u kriznim razdobljima. Moramo omogućiti našim vlastima da vrlo brzo reagiraju kako bi zaštitili potrošača i kako bi izbjegli bilo kakvu rizičnu situaciju za e, zdravlje naših sugrađana. E, znači, moramo biti u mogućnosti da odmah povučemo sa tržišta određene proizvode u Europskoj uniji. Trebamo uzeti u obzir i e, geografsku raznolikost kao i borbu protiv klimatskih promjena i protiv parazita u Europi. Neke države članice su više pogođene ovim parazitima, neke države članice su pogođenije na primjer sušama e, i tako dalje, a druge države članice se više bavi pitanjem e, zdravlja i dobrobiti životinja kao i bilja. Sve to se treba objediniti u ovom dokumentu Europske komisije kako bismo omogućili vrlo brzo e, djelovanje u slučaju krize. A naročito trebamo se baviti i pitanjima e, očuvanja bioraznolikosti kada se borimo protiv parazita i e, protiv onih koji prenose određene bolesti. Trebamo i dijeliti najbolje prakse i koristiti se inovacijama, istraživanjem i e, digitalnim tehnologijama koji su nam na raspolaganju. Isto tako moramo raditi na zaštiti i dobrobiti životinja, naročito za vrijeme prevoza e, životinja unutar Europske unije proizvodnja i potrošnja e, sigurnih prehrambenih e, proizvoda je važna za naše potrošače. Trebamo smanjiti i rasipanje hranom i trebamo iskoristiti e, cirkularno gospodarstvo i smanjiti bilo kakve bilo kakve otpadke. To bi bilo sve što se tiče ovog izvješća. Na raspolaganju sam vama ako imate bilo kakvih pitanja. Hvala najljepša, gospođo Ribeiro. A sada imamo na raspolaganju nešto vremena kako bismo dali e, zastupnicima priliku da postave pitanje. Najprije gospodin Kaputo, a nakon njega gospodin Bogović. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. I na samom početku želim e, čestitati i izvjestiteljci. U potpunosti se slažem sa amandmanima koji su predloženi. No, želim se vratiti na neke točke u vezi kojih želim predložiti svoje amandmane. Najprije što se tiče e, rezerve za krizu, mislim da moramo imati jedan poseban mehanizam koji će nam omogućiti da izravno imamo pristup rezervi e, za e, krizu. A drugo, što se tiče statistika, izvjestiteljica je upravo govorila o važnosti statističkih podataka, jako je važno imati kvalitetne statističke podatke i naročito e, moramo ti statistički podaci moraju nam biti dostupni vrlo brzo. Zato nam je potrebna bolja suradnja sa svim tijelima koja su zadužena za statističke podatke u različitim državama članica. I treće, trebamo ojačati e, nadzor i e, sljedivost proizvoda u slučaju da e, dođe do određenih problema u Europskoj uniji ili e, u blizini granica Europske unije. Dakle, znamo da e, su nam u određenim situacijama upravo takve kontrole omogućile da shvatimo da je, da je prisutna gzilela i u unutarnjem tržištu E, je to mjera koja je jako važna. Na kraju, mislim da trebamo stvoriti bolju interaktivnost između različitih europskih programa koji su nam dostupni na unutarnjem tržištu. Poštovane kolege, evo, nemamo više zahtjeva za riječ. Želi li E, predstavnik e, glavne uprave Sanko reći nekoliko riječi. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i dobro večer svim prisutnim. Mi ovdje želimo napomenuti neke od točaka o kojima ste vi, gospođo izvjestiteljice, govorili malo čas i e, zajemčiti vam da zapravo ono što mi želimo postići ovim programima je upravo odgovoriti na te točke koje ste vi napomenuli. Što se tiče samog zdravstva, to je e, za nas jako važan cilj projekta unutar unutarnjeg tržišta i kao što ste ste i vi rekli, tu postoji interes i potrošača. a Potrošač je e, ključni e, aspekt za nas u cijelim ovim projektima i naravno želimo zadržati otvorenost naše trgovine, zato i trebamo razmotriti sve ove aspekte kada govorimo o trgovinskim pitanjima. Drugo, što se tiče fondova za istraživanje, to je nešto što će nam biti e, nužno u kriznim situacijama. Mi danas takvu mogućnost nemamo. Zato želimo detaljno razmotriti tu točku i mislimo da je to vrlo pozitivna evolucija. A što se tiče sinergija, na primjer obzor, e, program Obzor e, za Europu, moramo vidjeti koliko iz tog programa možemo pružiti financijskih sredstava za potporu tehnologijama, inovacijama i za borbu protiv e, životinskih bolesti. isto tako jedinstveno digitalno tržište je tu važno. A što se tiče sprječavanja bolesti i iskorjenjivanja bolesti zaštite europskih e, granica, e, to je jedan od ciljeva ovog programa. Mi smo već imali primjere takve u Europskoj uniji ili blizini Europske unije, mislim da trebamo postići ono što e, želimo prvo, a to je očuvati bioraznolikost. To ste i vi spomenuli u vašem izvješću. A uz to ono što može nadopinuti naše djelovanje je, je e, dobrobit životinja i smanjenje otpada. Dakle, time bismo e, nadopunili ovaj e, lanac prehrane. A također ste spomenuli nešto što je jako važno i čime se mi bavimo, a to je borba protiv klimatskih promjena. Mi za sad imamo određene informacije o svim onim onima koji prenose bolesti. Ti prenosnici bolesti su jako važni za nas, na njih se trebamo usredotočiti. Ako mi dozvolite, ja bih samo nadopunio e, možda popis ovih točaka koji su nam zajedničke, jer mi radimo također i na pojednostavljenju i e, nadzoru ovih programa. Želimo ih pojednostavniti što je više moguće, ali isto tako trebamo ojačati i kontrole E, I mislim da to možemo učiniti istovremeno, zato što e, će to dati dodatnu vrijednost ovom programu. Hvala. Hvala. Evo ponovno predajem riječ izvjestiteljici. Hvala gospodine Doista sam zadovoljna e, da smo se uspjeli dogovoriti. E, to je vrlo dobar znak e, u smislu eventualnih pregovora s komisijom kako bismo stigli tamo gdje želimo stići, pa sada s radošću očekujem ostatak postupka. Dragi kolege, zastupnici, e, nešto ću dodati. E, što se tiče amandmana, oni se trebaju dostaviti do 9. studenog. To je e, datum, dakle, o kojem smo odlučili. Dakle, time smo zaključili današnji dnevni red. Ponedjeljak je težak dan početak tjedna. E, dolazimo iz različitih odredišta. Kao što vidimo, sastat ćemo se idući put 12. studenog u Strasburu od 19.30 do 22.30. Nakon toga 21. studenog ujutro i poslije podne 22. ujutro. I ako se dobro sjećam, radi se o sredi i četvrtku. Evo, svima je sve jasno, svima zahvaljujem što ste prisustvovali ovom sastanku, zahvaljujem uzvanicima, komisiji, stručnjacima te prevoditeljima. Sada je 17 e, sati i 47 minuta i e, završavamo s radom ranije no što smo predvidjeli. Vidimo se uskoro.